Pozdravit ću sve nazočne i započet ćemo sa prvom točkom dnevnog reda, a to je usvajanje dnevnog reda. Obavijestila bih odbor da je jedna promjena već predložena, a to je točka sedmog, sedma dnevnog reda. Izvješće Mercedes Breso i Elmara Broka koji su zamolili da se skine s dnevnog reda zbog potrebe da se nastaviti raditi na tom kompromisu sa amandmanima 800 i dalje. E, uglavnom to je ćemo maknuti sa dnevnog reda. A drugi komentar je da ćemo sutra započeti u 9 sati sa sastankom e, sa ministrom Lidingtonom koji još uvijek čeka, tako su nas obavijestili, e, čeka da mu e, parlament odobri da napusti zemlju, da dođe s otoka na kontinent. Određen je rizik njegovog dolaska, on bi trebao svakako večera stići, ako on ne stigne morat ćemo otkazati sutra prvi sat sastanka i nadam se da ćemo vas obavijestiti na vrijeme. U e, koordinatore ću u tom slučaju zamoliti da krenemo u, 8, u 9.30 ako ministar e, Lidington ne dobije parlamentarno odobrenje na vrijeme. No ja se i dalje nadam da će se biti u redu jer postoji snažna volja ministra da dođe na ovu razmjenu mišljenja, a ako se taj sastanak održi, on će svakako se održati in kamera. Toliko u, dnevnom redu. Ako nemate komentara, onda smatramo dnevni red usvojenim. I sada krećem na najave predsjedavajućeg. Najave kolega iz afko Sutra ćemo imati zajedničko saslušanje Europske komisije i četiri odbora Europskog parlamenta, znači Libe, Juri, Peti i mi, AFKOM. Sutra ćemo govoriti o državljanstvu Unije i kako je to organizirano od 2.30 e, i do 4.10 i e, Mm, to će biti ujutro, dakle, a naša sjednica je od, 4.10 do, od 2.30 e, do 4.10. Time želim doći do treće točke dnevnog reda, a to je odobrenje zapisnika sastanaka iz e, prosinca ove godine, Zapisnici su na raspolaganju i u skladu sa ustaljenom praksom e, smatraju se odobrenim ako do kraja sastanka neće biti prigovora. Idemo sada na samo saslušanje, znači glavni razlog današnjeg sastanka, saslušanje o e-demokraciji u Europskoj uniji gdje ćemo se baviti i potencijalima i izazovima koji su pred nama, kao što vjerojatno znate, činjenica da imamo danas ovo saslušanje o ovim temama vezano je uz izvješće koje AFKO priprema. Izvjestitelj je Ramon Hauregija Tondo iz e, skupine socijalista, iz kluba socijalista, znači izvješće e-demokracija u Europskoj uniji. Smatramo da bi bilo na početku rada na tom izvješću bilo dobro saslušati ne samo stručnjake, već ljude, odnosno institucije koje razumiju značaj i relevantnost, a i teškoće vezane uz ovo pitanje u kontekstu krize koja je pogodila Europu u proteklom desetljeću. Mislim da se svi slažemo da pitanje polaganja računa, legitimiteta pa i sudjelovanja građana u donošenju odluka na razini Europske unije da su to sve pitanja koja su došla na sam vrh našeg političkog dnevnog reda i istovremeno digitalna revolucija postaje realnost u Europi. Jasno postoji potreba da se iskoristi digitalno bogatstvo kako bi se građani vratili politici i sudjelovanju u stvaranju politika. U svakom slučaju želimo potvrditi e, tu participatornu demokraciju u Europi koja je temeljna dimenzija našeg demokratskog sustava i koja je već prepoznata u Lisabonskom ugovoru. Ako pogledate članka 10, 11 i 12, obično se bavimo samo člankom 10, ali možemo razmatrati 11 i 12, onda vidite da građani su dobili pravo sudjelovati u demokratskom životu Unije i sve institucije, sve europske institucije bi trebale građanima i njihovim e, institucijama koje ih predstavljaju e, dati priliku za razmjenu mišljenja na svim područjima djelovanja. To nas e, dovodi izravno do pojma e-demokracije. Smatramo da korištenje digitalnih sredstava u političkom procesu donosi rješenja, no isto tako stvara izazove ili rizike s kojima se moramo nositi na učinkovit način, jer ljudi moraju vjerovati sredstvima političkog izražaja koje koristimo. Zato su te sve dimenzije naše rasprave danas značajne, no također trebamo osigurati jednakost pristupa E, demokraciji znamo kako je jednostavno ne imati takvu ravnopravnost imamo u cijeloj Europi ljude koji žive u ruralnim područjima, ljudi koji dolaze iz loših e, ekonomskih uvjeta i socijalnih uvjeta, mjesta gdje digitalno obrazovanje je nedostatno i e, gdje postoji potencijal da će takvi ljudi biti u lošijoj poziciji u smislu utjecanja na javne odluke. Prije nego što dam riječ Europskoj komisiji, e, generalnom direktoru opće uprave Connect, gospodinu Violi, želim e, spomenuti da nažalost profesor Rodota iz e, zdravstvenih razloga, zdravstvenih problema neće biti E, danas ovdje s nama, no kasnije ćete njegov govor svi dobiti i bit će vam na raspolaganju. Dajem riječ gospodinu Robertu Violi, generalnom direktorom glavne uprave Connect. Hvala vam, gospođo predsjedavateljice, poštovani zastupnici u parlamentu, dame i gospodo. Hvala što ste me pozvali na ovo javno saslušanje. Ovo je izuzetno značajna tema nema e, sumnje da demokracija u srcu europskih vrijednosti europskog društva, a digitalna transformacija društva i gospodarstva jedan je od najizraženijih fenomena koje e, možemo pratiti ovih dana. Zato realizacija digitalnog zajedničkog tržišta je jedan od ključnih prioriteta Europske komisije. Europska unija je uspješno dovršila zajedničko tržište fizičko zajedničko tržište, nazovimo ga tako. To je najveće gospodarsko područje na svijetu i sada doista pokušava replicirati iste te uspjehe na području digitalnog zajedničkog tržišta. Znači, e, u društvu 530 milijuna građana koji su međusobno povezani koji koriste napredne tehnologije. Digitalne tehnologije mijenjaju naš svakodnevni život, e, mijenjaju način na koji proizvodimo stvari, kako pružamo usluge i kako e, komuniciramo jedni s drugima. Nema sumnje da oni utječu i na sudjelovanje ljudi u javnom životu i način na koji E, javni život e, ocjenjuju naši građani, što je u kratko rečeno demokracija. Smatramo da uvođenje digitalne dimenzije u u demokratski e, set alata je nešto što je izuzetno korisno. Gospođo predsjedavateljice, vi ste naglasili da postoje rizici, ali postoje i koristi ako se tehnologija koristi na ispravan način i naravno na vama je i e, da vidimo što to znači na ispravan način. E, to e, kroz digitalne načine može se osigurati veće sudjelovanje, mnogo veća transparentnost javnog života, mnogo veći pristup informacijama, a mogućnost e, onoga što ponekad zovemo demokracija za kuhinskim stolom. Znači mogućnost da svatko ima pristupa informacijama koje su možda prije 20 ili 30 godina bile rezervirane za malobrojnu nekolicinu i da ti svi dakle ljudi procjenjuju naše funkcije demokratskog društva. Ideja je osnažiti građane i osigurati njihovo stvarno sudjelovanje u demokratskom životu u cijelosti. Naravno da postoje izazovi i ako počnemo sa primjerima koje smo vidjeli, primjerice elektroničko glasovanje u Estoniji, elektroničko glasovanje se pokazalo izuzetno uspješno i dosta je veliko bilo sudjelovanje u takvom glasovanju. U Nizozemskoj smo imali eksperiment koji nije bio toliko uspješan. Isto se može e, vidjeti i u smislu sudjelovanja građana u proračunskom procesu u općinama. Imali smo zanimljivi pokus u Parizu gdje je, e, smo građane zamolili da sudjeluju u proračunskom procesu, ali s rezultatom, a u manjim zajednicama je to sudjelovanje bilo doista uspješno. Dakle, put e, prema e, većoj digitalnoj demokraciji do funkcionalnoj informacijskoj i komunikacijskoj osnovi, sve je to još uvijek dosta složeno, ali brojne su prednosti. Jedan vrlo važan element demokracije, DNK demokracije, jest da građani budu informirani i osnaženi u smislu donošenja odluka. Sve više informiranje građana znači da građani trebaju imati pristupa internetu. Kao što ste spomenuli, gospođo predsjedavateljice, nemaju svi građani Europe pristup internetu. I to je jedan od najvažnijih e, ciljeva našeg digitalnog zajedničkog tržišta, osigurati da svaki građanin, bez obzira gdje se nalazi, ima pristup internetu po povoljnoj cijeni. To je ključan element. No, nije to jedini element. Građani danas, osobito mlađi naraštaj, informiraju se i kroz društvene medije i na brojne druge načine koje mogu pronaći na internetu. Tako da na internetu postoji čitav niz e, obilje informacija, no usporedbi sa proslošću e, treba nam mnogo više kako bismo signalizirali građanima kako koristiti te informacije, kako se upoznati sa činjenicama. Jer je jednostavan pristup informacijama, bez obzira jesu li to datoteke, jesu li, jesu li to dobri ili loši podaci, e, to nije dovoljno. Ono što treba, treba osnažiti građane, treba raditi na onom što zovemo medijska pismenost naših građana kako bi oni razumjeli informacije koje su im na raspolaganju. I to je jedno područje koje je nama u glavnoj upravi Connect jako važno. Mi imamo odgovornost za medijsku pismenost mi u komisiji i mi pokušavamo zajedno sa civilnim društvom provesti određeni broj pozitivnih aktivnosti kako bismo proveli medijsku pismenost u digitalnoj domeni kako bismo osigurali da građani mogu i da moraju koristiti sve vrste društvenih medija, tradicionalnih medija, a trebaju e, i imati mogućnost izvući svoju vlastitu kritičku prosudbu iz toga. E, naravno, to je sve njihov izvor, to je ključan element demokracije, no također moraju imati instrumente za, za bolje razumijevanje toga jer znamo da nije sve što je dostupno u društvenim medijima realno i one glasine ili sve ono što se govori u društvenim medijima ne odgovara uvijek objektivnim činjenicama. Jasno postoji i trend određenih organizacija koje nisu mm, baš e, sklone demokraciji, a one koriste društvene medije kao mjesto ulaska e, u e, društvo i to je nešto čemu trebamo razmišljati. Trebaju nam slobodni, pluralistički mediji, no i građani koji su sposobni, koji su osnaženi koristiti te medije. Ne radi se tu samo o regulative. Mi ćemo ove godine predstaviti novu direktivu u audio eh, i medije, eh, eh, vizualnim medijskim uslugama, no Mnogo je više toga što naravno utječe na odnos prema medijima, a ne samo zakonodavstvo ili uredbe. Još jedna važna stvar za građane je identitet. S digitalnim identitetom imate pristupa određenom broju usluga, imate pristupa e, sustavu glasovanja, možete osigurati interakciju, tako da je važno da je ideja identiteta dovoljno bogata kako bi omogućila građanima da odrade neke stvari na interaktivan i jednostavan način. Zahvaljujući parlamentu i vijeću sada imamo uredbu eh, ads uredbu koja eh, će omogućiti do 2018. interoperabilnost E, digitalnog identiteta u Europi, što znači da će građani koristiti svoj nacionalni ide broj kako bi pristupili uslugama u drugim državama. To je jako važno, ne samo da se osiguraju te prekogranične mogućnosti, već i da se osigura e, e, veće pouzdanje i osigura građanima vrlo brzi odgovor u brojnim slučajevima. Još jedan element koji je jako važan u životu vlade i koji je ključan e, za demokraciju i transparentnost. Ovo je dio e, velike inicijative takozvani e, e-uprave. Mi ćemo za nekoliko tjedana pokrenuti novi akcijski plan e-uprave, bolje upravljanje povezano i sa većim korištenjem digitalnih instrumenata i transparentnije vlade. Ako pogledate recimo elektroničku javnu nabavu, putem elektroničkih e, faktura možete smanjiti korupciju, lakše pratiti svaku transakciju koju javna uprava provede. E, to vam osigurava veću vidljivost, sljedivost i multimedijsku transparentnost e, funkcioniranja lokalnih i središnjih vlasti. Uvođenjem digitalnih načina u funkcioniranje vlasti ne samo da će građanima život biti jednostavniji, imat će više usluga na raspolaganju, no istovremeno vlade e, će biti mnogo više odgovorne za polaganje računa onome što rade. Mi vjerujemo da ukupno ravnoteža uvođenja digitalnog aspekta u život demokracije je moguće E, neka pitanja je potrebno bolje razumjeti i naravno temeljne vrijednosti kao što je sloboda izražavanja, pravo na privatnost, pravo na individualnost, to su sve prava koja treba obraniti i u digitalnom svijetu. Hvala. Hvala na ovom širokom e, prikazu izazova i svega što se radi, a sada naš izvjestitelj Ramon Hauregia Tondo koji će iznijeti svoje uvedne napomene. Hvala vam, gospođo predsjednice. A lijepo se zahvaljujem i našim e, gostima, poput gospodina Trzakovskog, njega jako dobro znamo u odboru za ustavna pitanja, te gospođi Garciji Gitan koja je također danas sa nama. I naravno e, hvala i gospodinu Violi koji nam je izložio sve ovo u ime komisije. Hvala i tajništvu odbora za ustavna pitanja na organizaciji ovog saslušanja i na pozivanju stručnjaka. Jer smatram da moramo razgovarati o temeljima ovog izvještaja kojeg pripremamo u Europskom parlamentu. Mi želimo, nimalo pretenciozno, povezati e, demokraciju i tehnologiju. Krećemo od e, pretpostavke da je da demokracija mora riješiti velike probleme pred kojima se nalazi. Nećemo sada ulaziti u dimenzije tih problema, ali očito je da naše demokracije, predstavničke demokracije u Europi, da se suočavaju sa brojnim krizama. I sada moramo vidjeti može li tehnologija i novi načini komunikacije mogu li nam ponuditi e, neke nove alate kojima možemo unaprijediti kvalitetu demokracije i možemo li uz pomoć tih alata riješiti neke od e, problema s kojima se suočava današnja demokracija demokracija se našla u nevoljama i prije svega postoji velika nepovezanost između politike i građana između ostalog i zbog toga što je politika postala vrlo složena očito je da nismo u stanju građanima objasniti e, što stoji iza naših e, odluka zbog toga što ne vjeruju u e, institucije zbog toga što predstavnici građana su udaljeni od samih građana zbog načina Mm, na koji političke stranke koloniziraju politiku. Zatim kriza e, demokracije i globalizacije. Prisjetite se samo e, Rodrigovog teorema. što više što se više e, zakonodavna tijela i donositelji odluka udaljavaju od naroda, to dovodi do većih problema. Zatim, osim toga, imamo i ozbiljnu krizu socijalnog ugovora. Sve se više javlja nejednakosti, smanjuje se socijalna zaštita, građani tumače financijsku krizu e, na svoj način i vide je drugačije od nas. Zatim tu su i granice koje e, gospodarska politika daje demokraciji. Dakle, demokracija prolazi kroz veliku krizu. E sada, mi nismo toliko pretenciozni da smatramo da će tehnologija to sve riješiti. Jako dobro znamo da radimo u vrlo složenom kontekstu i ako to primijenimo europskom eh, složenom kontekstu i um, eh, više razinskoj vladi koju predstavlja Europska unija, Mm, dolazimo pred još veće e, poteškoće. I zbog toga smo htjeli pripremiti ovaj izvještaj i želimo da ovaj izvještaj bude što realnije moguće. Mora biti realan zato što moramo razgovarati o predstavničkoj demokraciji. Mi smatramo da ne postoji nekakva druga demokracija, neka alternativa predstavničkoj demokraciji. Ovakva demokracija nije savršena, ima probleme, ali e, u proteklih 200 godina ta je predstavnička demokracija ipak, ipak se pokazala kao e, najboljim oblikom demokracije. E, moramo biti realni i kad govorimo o tehnologijama i o tome koje nam alate nove tehnologije mogu pružiti. No naravno ne smatramo da ćemo time sve riješiti. Želimo biti konkretni želimo vidjeti na koji način se nova tehnologija može iskoristiti u demokraciji u Europi, a osim toga želimo ponuditi i jedno razmišljanje, jedno razmišljanje o tome na koji način vođenje politike i demokracije možemo unaprijediti uz pomoć modernih tehnologija. Zatim, želimo prikupiti svo ovo e, vrijedno iskustvo koje ovaj odbor ima po tom pitanju zato što znamo da smo e, recimo u proteklih deset godina u e, različitim zemljama stekli doista mnogo iskustva zato smo i pozvali neke od naših gostiju zbog e, iskustva koje mogu iskustva koje su prošle njihove zemlje i priča koje onda mogu podijeliti sa nama. Znamo da ima jako puno teorije jer se napravilo jako puno studija, jako puno istraživanja se radilo i u znanstvenim i u politološkim krugovima u Europi, no mi želimo biti konkretni i želimo pokušati ponuditi demokraciji i realnoj politici mogućnosti koje nam e, nude instrumenti moderne tehnologije. I na kraju još jednu stvar da kažem. Želimo biti i iskreni. Zato što e, imamo mogućnost da ocijenimo iskustvo e, provedbe nekih od tih novih ideja i moramo biti e, u stanju iz tih iskustva razlikovati dobro i loše tu, napri, tu mislim na, e, na to koliko je običnim građanima teško stvarno sudjelovati u demokraciji i kako uglavnom E, druge organizacije civilnog društva su te koje preuzimaju e, predstavništvo i to i koriste e, moderne tehnologije u svoju korist, ne u korist sviju. Stoga moramo pokušati odrediti koje su granice, do čega dolazi, koji se instrumenti ne iskorištavaju dovoljno. Eto, to su naše ideje. Gospođo predsjednice, ja sam vam eto opisao i naše sumnje, ali i naše želje. Naša je namjera pripremiti e, prvi nacrt izvještaja, na tome ćemo raditi u sljedećih nekoliko tjedana i onda ćemo u, u odboru AFKO, dakle imati jedan prvi nacrt na temelju kojeg ćemo moći početi raditi i to imat ćete nacrt negdje početkom svibnja. Eto, hvala vam. Hvala vam gospodine Hauregi. A sada ćemo čuti naše stručnjake. I drago mi je da mogu dati riječ Rafaelu Traskovskijem. On je bivši zastupnik Europskog parlamenta i kolega iz ovog odbora i bivši e, poljski ministar za upravu i digitalizaciju. Gospodine Trzavkovski, imate 10 minuta, izvolite. Hvala vam. Dragi kolege, drago mi je da sam ponovno ovdje u odboru za ustavna pitanja. Evo sjedim u svojoj stolici i navjeru mi lijepa sjećanja. Posebice uh, uzevši u obzir sadašnju situaciju u eh, poljskom parlamentu i u poljskoj vladi. U poljskom parlamentu sam sada zamjenik e, predsjednika za e, vanjske poslove. Ja ću vam eto dati nekoliko komentara iz prakse. Ja sam bio jedan od prvih koji su 2009. koristili e, internet u političkoj kampanji. Bio sam e, zadužen za kampanju gradonačelnika Varšave dva puta. Isto tako bio sam zadužen za internetsku kampanju građanske platforme za vrijeme proteklih e, izbora i to je najbolje što mogu o sebi reći budući da smo izgubili. A sada u Poljskoj imamo problema ne samo sa e-demokracijom nego i sa samom demokracijom. I tako da bih vam iz prve ruke govorio o svemu ovome. Mi smo prije nekoliko godina bili vrlo entuzijastični prema e-demokraciji. Smatrali smo da će nam pomoći da pridobijemo podršku, da će nam pomoći da čak i mm, promijenimo političku raspravu i cijeli taj proces. Nakon nekoliko godina iskustva u Europi i u Poljskoj malo smo manje entuzijastični i daću vam nekoliko primjera. Kad govorimo o e-demokraciji, postavljamo si pitanje što to zapravo znači? Je li to bolja distribucija informacija? Je li to bolja komunikacija? Ili je to transformacija političke rasprave? I ja smatram da nema nikakve sumnje da kad je riječ o distribuciji informacije i e, jačanju komunikacije i promjeni prirode e, komunikacije to da ali kad je riječ o promjeni političke rasprave kad je riječ o rješavanju demokratskog deficita bojim se da tu ipak moramo biti e, malo oprezniji 2009. mi smo kao e, političari koji su vodili kampanju i bili smo odgovorni za vođenje kampanje vidjeli smo da su birači mnogo bliži izabranim političarima zahvaljujući tehnologiji koju smo koristili. Koristili smo socijalne medije i kroz te medije e, je i djelovanje građana mnogo bliže političarima ali e, isto vrijedi u suprotnom smjeru i političari mogu svoje političke aktivnosti mnogo bolje usmjeriti možemo na primjer e, odgovoriti na konkretne potrebe i to se posebice dobro vidi na razini općina mislim da e-demokracija na lokalnoj razini u općinama mnogo bolje funkcionira nego na nacionalnoj, razini. I mogli smo vidjeti dakle različite skupine glasača poput recimo biciklista, e, samohranih majki i vidjeti koje su njihove konkretne potrebe i onda ih polako rješavati. I naravno jedna od najvažnijih stvari je polaganje računa. E, političar na ovaj način postaje mnogo odgovorniji prema biraču koji postavlja pitanja sve se na internetu može provjeriti kako je tko glasao kako je tko postupio i može, građanin može direktno postavljati pitanja i na taj način je odgovornost mnogo veća isto tako možete provjeriti stav vašeg kandidata o čitavom nizu pitanja postoje e, mnoge stranice na kojima stoji kako biste trebali glasati jednostavno provjerite dakle različita pitanja kakve tko ima preferencije i onda vam kompjuter, to računalo kaže koliko za koju stranku biste trebali glasati. Ne bih vam to baš preporučio, ja sam to jedno pokušao učiniti i ispao sam ludi, lijevi, liberal, a ja sam ipak član iz pučke dakle, familije. Dakle, e, tehnologije mnogo bolje povezuju građane i političare, ali to isto tako traži određenu promjenu stava političara, a to se baš ne događa često. Imamo na stotine političara koji koriste Twitter, koji koriste Facebook, koji pokušavaju se uključiti u komunikaciju, ali nisu promijenili svoje stavove i te alate koriste e, kao neke stare tehnike. Dakle, jednostavno objavljuju svoje ideje na Facebooku, ali se ne uključuju u komunikaciju sa Uh, sa građanima ili biračima. Sjećam se kada smo organizirali lokalne izbore u Varšavi, imali smo sastanak sa velikim brojem stručnjaka koji su nam govorili što bismo trebali prodati ljudima, a mi smo rekli pa komunikacija se promijenila, zar su to stvarno stvari koje uh, ljudi u Varšavi žele čuti? Oni su nam rekli da, morate biti čvrsti i oštri, pokazati vaše sposobnosti, ne pitati druge za mišljenje i onda su, sam ih ja pitao pa koji je vaš program za Varšavu? I jeste li provjerili da su to stvarno očekivanja naših građana? I oni naravno nisu. I mi smo provjerili e, na Google što ljudi u Varšavi žele i ispalo je dakle da nisu mladi ti koji su aktivni već da su aktivne samohrane majke da nisu zainteresirani za velike infrastrukturne projekte već za male specifične probleme grada i onda smo promijenili cijeli naš program na temelju tih želja i moram reći da smo bili poprilično uspješni Zatim tu je i pitanje transparentnosti. Ja sam bio ministar digitalizacije i to je naravno bilo e, vrlo bitno za mene. Između ostalog bio sam i ministar europskih poslova. Jer se na taj način omogućuje biračima da se uključe u politički proces gotovo u svakoj fazi. Kroz raspravu. Mi smo donijeli odluku da to bude pravilo u poljskoj politici. Zatim kroz mogućnost da se svaka faza zakonodavnog e, postupka može provjeriti na internetu. No to ne znači da nemamo problema. Problema ima i tekako i ozbiljni su. Kao prvo dolazi do toga da se da smo možda malo manje populisti I to se vidi i u medijima. Vidite da ponekad kad pogledate vaš e, Twitter ili Facebook profil, vidi se da se te rasprave trivializiraju. Glavno iskustvo koje imamo jest da se zapravo politička rasprava ne mijenja, već da se samo reproduciraju postojeći e, jazovi. Dakle, nema tog transformacijskog efekta. Ja se sjećam da smo mi vrlo ozbiljno razmišljali o uvođenju e-glasanja u Poljskoj i to je bio također dio našeg političkog programa. No kad krenete sa detaljima vidite da to baš nije toliko jednostavno. Kao prvo postoje politički problemi jer morate imati ogromnu razinu povjerenja u vladu ako želite da to bude uspješno. A mm, u većini naših političkih rasprava postoji ogromna polarizacija. No to vrijedi naravno ne samo za Poljsku već i za druge zemlje, već pogledajte samo SAD ili vaše zemlje. Imali smo problema sa lokalnim e, izborima zato što je oborba koja je sada na vlasti rekla da takav sustav nije u potpunosti demokratski. Neki bi rekli da je priručnik isprintan na takav način, tako da je prva stranka na prvoj stranici, dakle da ima najveću prednost. Zatim cijeli računalni sustav koji bi pomogao u brojanju glasova je pao i na taj način je razina povjerenja pala a to se naravno onda može vrlo snažno iskoristiti u političke svrhe i u političku manipulaciju i zato je u principu to poprilično komplicirano. Osim toga, nemaju svi građani u našim zemljama pristup brzom internetu i to je sada ono što je komisija radi. To je vrlo bitno. I jako je bitno da se provede digitalna agenda jer ćemo tek tada moći osigurati svim građanima brzi pristup e, internetu. E, biračko tijelo određenih e, stranaka je više digitalizirano od biračkog tijela drugih i to onda opet stvara probleme. Zatim tu je cijelo pitanje sigurnosti i tu vam ne moram spominjati e, primjere kad svi imamo problema sa time. Jer čak i bankama se dogode sitni problemi. A zamislite onda da imamo problema sa e-glasanjem onda bi se e-demokracija i itekako dovodila pod upitnik, a pogotovo od strane populističkih stranaka i to onda može samo ozbiljno naškoditi cijelom procesu. Ja se sjećam, e, mi smo uvodili čitav niz e, javnih usluga, vladinih usluga preko interneta i e, sjećam se tada da smo imali veliku raspravu o zaštiti podataka. Bio sam zastupnik u Europskom parlamentu kad smo sa time krenuli, a kasnije sam bio ministar za digitalizaciju. I, ne, i mnogi su govorili da je anonimizacija na internetu gotovo nemoguća. A ako govorimo o tome da se naši sustavi temelje na tajnom e, brojanju glasova, da to, to onda postaje e, problem. Zatim e, rečeno nam je da će veća biti izlaznost na izbore i na taj način da ćemo riješiti problem demokratskog deficita. Ali kad pogledate podatke iz različitih zemalja vidite da su ti podaci problematični. Izgleda da elektronsko glasanje neće potaknuti one koji inače ne glasaju eventualno utječe na one koji ponekad glasuju i sjećam se da sam dosta proučavao model iz estonije jer kad o tome govorimo uvijek svi mislimo na estoniju tako da smo i mi također proučavali slučaj estonije no to je vrlo specifičan slučaj Dakle, u slučaju Estonije, dakle, cijela država je izgrađena u 90-ima i postoji ogromna razina povjerenja. Zatim imate obavezan sustav identifikacije i to je vrlo teško uvesti u velikim zemljama. Kada smo pokušali napraviti prvu studiju o Poljskoj, pokazalo se da su naši podaci više e, razbacani da ministarstva dakle koja imaju pristup tim podacima razmišljaju svaka na svoj način tako da time nismo uspjeli riješiti sve probleme a da niti ne govorim o kibernetičkoj sigurnosti koja je veliki problem za sve naše zemlje i naravno da je mnogo jednostavnije baviti se e, sustavima zaštite za male zemlje, a u velikima je to itekako problem. A zatim politička socijalizacija i e, postupaka glasanja. E-glasanje zapravo to potiče. I na kraju kao zaključak vam mogu reći da sam ja krenuo kao e, entuzijast kad je reč o e-glasanju, posebice dakle kad je u promjeni komunikacije između birača i političara, e, ta komunikacija postaje dvosmjerna, nije više samo političar da govori o tome kako će promijeniti život birača i učiniti njegov život e, krasnim, već političar mora slušati i svoje birače. No, taj dio također, kao što sam rekao na početku, traži promjenu političke kulture i mm, stava samih političara. A to se, nažalost, ne događa često. Zatim, bio je tu i postulat da e, se sve više građana želi uključiti u demokratske procese i da će im tehnologija u tome pomoći, ali pokazalo se da mm, podaci to baš i ne potvrđuju. Tako da tehnologija i e-uprava postaju stvarnost i definitivno utječe na transparentnost, na polaganje računa, omogućuje bolju, bolje širenje informacija, osnažuje komunikaciju i pomalo je mijenja, ali nakon jako puno godina rada na tome mislim da su naša očekivanja ipak izmijenjena. Ne možemo baš govoriti o transformacijskom učinku i ne možemo reći da nam tehnologija pomože u rješavanju demokratskog deficita s kojim se suočavamo u Europi. Hvala vam. Zahvaljujem, a sada dajem riječ profesorici Eleni Garcia Metjan, profesoricu političke teorije upra i uprave na autonomnom sveučilištu u Madridu, a specijalizirana za teorije demokracije i sudjelovanje građana. Imate riječ. Hvala. Puno hvala. Drago mi je što sam ovdje danas i što ste me pozvali na ovo saslušanje koje je itekako povezano sa svim mojim aktivnostima, ne samo intelektualnim već i praktičnim, obzirom da sam tri godine imala mogućnost raditi za španjolsku vladu u odnosima između vlade i parlamenta koji prolaze kroz eh, krizu što vam može dati uvid u politiku, no ja sam i nastavnik zadužen za programe Erasmus na svom sveučilištu i gotovo svake godine sa svojim studentima razgovaram o temama kao što su budućnost Europske unije, problemi legitimiteta i tako dalje. Stoga imam izravnu vezu sa mladima e, kakve tražimo i pokušat ću ove tri vrste iskustva e, ugraditi u svoje izlaganje. Iako su me upozoravali da e, ne govorim suviše teoretski, kad govorimo o demokraciji, mi govorimo o demokraciji, pa za teoretičara je nemoguće sve reći u deset minuta, ali samo vam želim skrenuti pozornost na nekoliko stvari za koje smatram da su jako važne u političkom kontekstu ovog trenutka. Tu nas tjera da pristupimo pitanjima novih tehnologija i digitalizacije na drugačiji način kao što je već rekao moj kolega. Samo da vidim e, kako ću ovo upotrijebiti u redu. Dakle, vrlo e, kratko ja ću se osvrnuti na demokratski deficit u Europskoj uniji jer je to jako važno za nastavak mog izlaganja. Dakle, treba razlikovati e-upravljanje i e-demokraciju. To nije potpuno isto. Kad govorimo o e-demokraciji moramo zauzeti stajalište o nekim temeljnim normativnim pitanjima. Izvjestitelj gospodin Hauregi me je posebno zamolio da ukažem na neke konkretne prijedloge ili komentare eh, na izvješće. Dakle, rasprava o demokratskom deficitu je nešto što je bitno za Europsku uniju Europska unija je e, dio e, sustava na više razina. Kad govorimo o demokraciji u Europskoj uniji moramo uzeti u obzir da su izvori legitimiteta oni koji su na razini Europske unije, komisije, parlamenta, ali i vlada država članica i njihovih nacionalnih parlamenata. To je iznimno važno jer mi prolazimo i kroz krizu političke reprezentacije. Postoji kriza reprezentacije i unutar država i na razini Europske unije. No ono što je važno je sljedeće. Svim tim se moramo baviti u isto vrijeme jer odluke koje se donose na jednoj razini postaju, odnosno na razini Europske unije, postaju ključne na nacionalnoj razini. Tko odlučuje dakle tu postoji rascijep unutarnji rascijep legitimitet nacionalnih država sada ovisi i o događanjima u Europskoj uniji. Ovo ću preskočiti. Dakle, važno je obzirom na sve što smo do sada čuli i na korištenje digitalnih tehnologija u Europskoj uniji uglavnom eh, se time bavilo u okviru uprave. To je počelo 2000. godine u Europskoj uniji kad se počelo govoriti o bijeloj knjizi o upravljanju, ali to je globalni trend. Međunarodne organizacije kao što su Ujedinjeni narodi, OECD, eh, Svjetska banka i tako dalje vode diskurs o upravljanju e, iz tri aspekta povećati transparentnost e, i otvorenost e, a treći element koji je ključni kad govorimo o demokraciji je uvoditi oblike sudjelovanja građana no dominantni diskurs je a to bih citirala neka vrsta obsesije da se premosti jaz između građana i političara. E, to se vidi u svim dokumentima međunarodnih organizacija, a jedan od glavnih ciljeva politike koja je razrađena u posljednjih desetak godina je upravo taj. Kada vidite digitalne medije, E, tu želimo premostiti taj jaz a isto tako želimo postići neke druge ciljeve transparentnost otvorenost i tako dalje no rasprave se uglavnom vode oko građana ja bih ovdje napravila razlika e, razlike u načinu kako zamišljamo građane ima veliki broj građana, različitih građana. No kada govorimo o upravi govorimo o građanima kao potrošačima oni konzumiraju javne usluge moramo dati bolje usluge moramo ih pružiti na učinkovitiji način a to osobito znači davati više informacija i primati informacije od građana kako bismo uskladili ponudu i potražnju. Ali druga strategija je povećati konzultacije. E, to nije tako lako organizirati, a i više je kontroverzno kad je riječ o teoriji demokracije. Dakle, Želim vam dati primjer što se dogodilo kada je komisija razradila konzultaciju e, postoje neke studije o tome u posljednje dvije godine dakle cilj je doprijeti do običnog građana onoga kojeg zanima politika ali koji uglavnom samo promatra politiku sa strane. Dakle, treba dati građanima informacije, ali i tražiti od njih da sudjeluju. Postignut je uspjeh, a rezultat je da moji kolege počinju govoriti o razrađivanju neopluralističkog e, funkcionalnog sustava interesne organizacije. Dakle, to su klasične organizacije s nekim novim e, skupinama e, na terenu, ali teme su uglavnom vrlo specifične, tehničke, tu imamo strategije konzultacija. No što se dogodilo s aktivnim sudjelovanjem? E, to je teže razraditi. Čak i ako imamo nove digitalne instrumente, to je nešto što je teško organizirati pa čak i na lokalnoj razini a isto tako i na regionalnoj i nacionalnoj razini a što ćemo onda reći tek o europskoj razini koja je najdalja od građana? Ali ne možemo imati aktivnu participaciju e, gdje sudjeluju e, građani e, no ako toga nema nema demokracije ovo su inicijative koje su pokrenute u zadnjih deseta godina, e, dostupnost e, informacija i poboljšanje informacije, to je ključno, ali to je tek osnova da bi građani više sudjelovali. Politike komunikacija e, i konzultacija, tu su dva cilja treba razraditi europski eh, javni eh, prostor to je nešto što je nedostajalo eh, to je bila slabost europske demokracije dakle riječ je o komunikaciji a treće je konzultacija to je dovelo do novih oblika funkcionalne reprezentacije, dakle novi izvor legitimizacije. Inicijativa europskih građana, neću puno o tome reći, ona funkcionira, ali organizacije koje predvode sve su tu aktivne što nedostaje e, iz perspektive demokracije kad počnemo od gledišta koje kaže da je stvarni cilj demokracije premostiti jaz između zastupnika i građana jedna od korisnih stvari je koordinacija političkih procesa nasuprot e, fragmentacije. To se događa na državnoj i lokalnoj razini. Norme i zakoni u politici su se izmijenili postoji fragmentacija i jako je teško za bilo koga pratiti cjelovite procese, obraćati pozornost na sve što se događa u isto vrijeme. Danas kad sam dolazila ovdje, e, imala sam prilike vidjeti koliko aktivnosti se odvija istovremeno na istom mjestu, samo u ovom parlamentu E, tu su ljudi iz cijele Europe, ali imamo jako malo vremena da bismo obratili pozornost na sve to i da bismo stekli uvid u sve te aktivnosti. To je problem. Koja je strategija koju neki teoretičari predlažu? To je vezano uz ovu drugu točku, to je povećati komunikaciju i vizualizaciju sukoba kako nam tehnologija može pomoći. Oni kažu da treba pojednostavniti diskurse, učiniti sažetke i pokazati to na novoj platformi, jedinstvenoj platformi za sudjelovanje tu ćemo imati izbor tema, e, osobito onih koje su politički najaktualnije, jer ako mislimo da su obični građani jako zainteresirani za nešto, neću nikoga uvrijediti, ali recimo poljoprivreda negdje, e, ja sam e, gledala web stranicu Europske unije ovih dana e, dok se odvija izbjeglička kriza u mnogim državama članicama se vode polemike oko toga kako se nositi s time e, i postoji snažna kritika i odbacivanje e, dogovora s Turskom vi možete provjeriti puno informacija ali ne možete vidjeti kako teče rasprava i mislim da smo se previše usredotočili na ehm, stvari koje radimo za običnog građanina, to je dobro, ali ako drugačije shvaćamo demokraciju kao sustav e, koji pogoduje javnim raspravama i ako želimo povećati E, obim i kvalitetu te rasprave onda moramo osmisliti neke druge strategije a ne samo one koji trebaju premostiti taj konkretan jaz ako malo proučite povijest vidjet ćete da kad se proučava političko e, zastupanje e, uvijek je to postojalo Dakle, na kraju e, prijedlozi su sljedeći. E, treba koristiti ove tehnologije i treba poboljšati kvalitetu javnih rasprava u Europskoj uniji, ali i u nacionalnim državama. Dakle, te javne e, teme povezati i pomoći običnim građanima sudjelovanje u tim raspravama kako bi taj jaz među političarima i običnih e, građana bio e, uočen na drugi način. Moramo nastaviti razrađivati ove strategije, ali moramo razlikovati što će utjecati na običnog građana, na organizirane građane, one koji su aktivni, aktivisti, stručnjaci, političari, novinari i tako dalje i uzimajući u obzir i državna tijela i e, zastupnike. E, ponekad dajemo prijedloge koji onemogućuju ta aktivna državna tijela. E, bila su neka novija istraživanja o strategijama političkog sudjelovanja na lokalnoj razini i svi kažu da, da, to ima dobre rezultate, uključeni su neki građani, ali uvijek je pitanje kako u reprezentativnoj demokraciji učiniti da i ti zastupnici sudjeluju u javnoj raspravi na više interaktivan način neki građani će se ponašati kao publika koja samo sluša a drugi građani će biti aktivni i preuzimati neke druge uloge u političkom sustavu. Dakle, ključ da bi se aktivirali građani je prihvatiti politiziranje pitanja, insistirati na javnoj raspravi, utvrditi neke kanale za angažiranje građana, znajući da obični građani to neće toliko koristiti. Hvala. Hvala. Sada molim Barbanu Spinelli da nam za u pet ili sedam minuta dade e, svoja gledišta o ovom pitanju. Pokušat ću sažeti intervenciju profesora Rodote. On je vrlo dobro poznat u Italiji E, da je napi, po tome što je napisao povelju o digitalnim pravima. A profesor je na e, sveučilištu u u Rimu. Tekst je napisan na talijanskom. Već 20 godina se jako puno razgovara o učincima modernih tehnologija, komunikacijskih tehnologija, internet i mreže, koje su dakle učinke sve ti alati imali na demokraciju. Prestali smo biti naivni i pojednostavljivati stvari. Na početku, kada se o internetu govorilo, govorilo se o Ateni, o trgu Agora u Ateni što je zapravo i mjesto gdje se demokracija rodila i smatralo se da će se na taj način da ćemo se vratiti direktnoj demokraciji i tako je internet trebao vratiti u život uh, originalnu izravnu demokraciju to je i najpreciznija definicija hipoteze je, koja je taj, tih godina kružila politički sustav koje karakteriziraju referendumi Trajna e, rasprava i konzultacija sa građanima. Blagavolnica ili push bottom democracy u kojoj bi e, svačija blagavolnica postala glasačka kabina a rasprave bi se temeljile na odgovorima da ili ne koje bi postavljali drugi i to oni iznad birača. Tu se jasno vidjela proturječnost, čak i iznevjera logike mreže, čije je glavno obilježje bilo upravo to što se udaljila od tipične hijerarhijske strukture dotadašnjih oblika komunikacije. No istovremeno se vidjelo da nismo pred linearnim putem, da ulazak interneta u društvo da stvara učinke i nadzora građana, da se neprestano krše pravila zaštite podataka iz razloga sigurnosti ili tržišnih razloga. Orwell je, na, je tako već opisao novu sadašnjost. I na taj način su se pojavila tumačenja e-demokracije koja su istaknula sve upitnike oko toga. a odgovori su bili mnogi i značajni. Dakle, masovno, masovna moć građane, građana i to je zapravo moderni populizam. Ili se s druge strane stvaraju nove političke i liberalne struje i nastaje nešto što se opisuje ili naziva hiperdemokracija ili ultrademokracija. Iako je e, još danas potrebna rasprava koja će se temeljiti na generalnim načelima, to više nije dovoljno zbog e, jako puno konkretnih iskustava u vezi sa e-demokracijom. Sadašnju stvarnost treba pažljivo analizirati i ne možemo se osloniti samo na mm, cilj e, demokratskog procesa, samo na odluku i samo na referendumu. Predmet analize mora biti cijeli demokratski proces. Bogatstvo iskustva mm, traži da sva ta iskustva budu uzeta u obzir i da se usporede. No, treba se držati nekih važnih kriterija koji su i preduvjeti kako bi svi postupci na mreži na kraju doista i bili demokratski. Prva stvar je pristup internetu. Sudjelovanje u demokratskim procesima se prije svega temelji na znanju. Nije slučaj da se ustavi, zakoni i pravne odluke sve češće priznaju kao pristup internetu kao jedan, jedno od temeljnih prava. To je jedan od zaključaka do kojeg e, je došla i opća skupština UN-a u jednom e, od izvještaja za koje sigurno znate. Taj zaključak UN-a je potvrđen, potvrđen time što autoritarni i totalitarni totalitarni režimi i nažalost režimi koji su službeno demokratski među svojim ciljevima imaju e, ograničiti, kontrolirati ili čak ukinuti to temeljno pravo. Ako je pravo na internet priznato kao temeljno pravo, preventivna i naknadna cenzura se mora smatrati nezakonitom. a ono što stoji na internetu se mora smatrati zajedničkim dobrom. Druga stvar, demokracija i aktivno građanstvo. Postupci manje ili više izravne demokracije e, moraju biti omogućeni e, građanima. Napominje se primjer e, Ustava iz Islanda koji omogućuje E, koji omogućuje građanima da e, djeluju ali prije nego što e, počnemo generalizirati oko tih iskustava moramo se sjetiti da islanđana ima two tisuće i da su načini njihovog sudjelovanja u demokraciji bili postupno uvođeni. To naravno ne znači da možemo reći da e-demokracija funkcionira samo u tako manjim državama ne to nam govori da postupci e, izravne demokracije traže određene uvjete a to je dakle da mogu sudjelovati e, građani i da to ne mora biti potpuno formalizirano treća točka je demokratski kontekst već ove prve najave pokazuju da je e demokracija kategorija koja ne opisuje samo uobičajene postupke donošenja političkih odluka. S jedne strane, danas vidimo e, različite forme integriranja te dvije vrste e, demokracije, a s druge strane, demokratski proces se širi na sve e, subjekte i na sve faze koje čine taj postupak novi svijet mreže, masovno korištenje interneta se ne mogu vidjeti kao nekakav radikalni diskontinuitet u kojima više nema tragova iz prošlosti. Možemo reći da živimo u jednom prijelaznom razdoblju u kojem novo živi paralelno sa starim i to onda sve se pretvara u značenje. Aktivizam na mreži e, se zapravo nadovezuje na ono što su nekada bili sastanci na kojima su se stajali ljudi. A trgovi, to su povijesna mjesta za politički komunikaciju, koje su sada ispražnjene zbog televizora, ali sada se ponovno pune upravo zbog uloge koje imaju socijalne mreže. Ti pokazatelji pokazuju da postoji pozitivna veza između sudjelovanja online i offline. A informacijsko i komunikacijske tehnologije se ne mogu uvijek opisati samo kao izvori udaljavanja od prethodnog sustava. Druga stvar, e-demokracija se mora gledati kao na postupak u kojem građani sudjeluju e, samim time što na raspolaganju imaju jako puno informacija na temelju kojih onda mogu razviti vlastite, vlastito kritičko razmišljanje i e, razviti vlastita, vlastite prijedloge. Na temelju mnogobrojnih poznatih iskustava možemo zaključiti da demokratičnost procesa se ne mjeri samo mogućnošću građana da e, sudjeluju u demokraciji samo u njezinom konačnom trenutku. To jest, ako se razmatra samo taj aspekt, onda demokratičnost postupka e, može biti zapravo prevaziđena samo kroz dakle plebiscitarne e, odluke. A važnost e demokracija se temelji i na na pokušajima uvođenja e-glasanja i to su pokazali e, pokazala iskustva Brazila, Estonije i još nekih drugih e, zemalja. Možda da stanemo ovdje, mislim da to nije cijelo, cijeli govor, ali možete ga dobiti. Hvala vam u svakom slučaju, bilo je korisno e, čuti i ovaj dio u današnjoj raspravi kao što ste spomenuli i Estoniju na kraju vaših ovih napomena. Budući da ovdje imamo i predstavnika estonske vlade gospodina Lukaša Ilviša iz stalnog e, predstavništva, možda nam vi možete u pet minuta iznijeti ono najbolje od Estonije. I trebaju nam primjeri dobre prakse, a vi ste takav primjer. Hvala vam. Hvala na vremenu, poštovani zastupnici. Moje ime je Luka Silves, ja sam sada radim u Estotskoj vladi u stanom predstavništu zapravo, a prije sam radio na eh, e-upravi, na projektu e-uprave. Samo ću kratko reći kako mi eh, smo sa vladine razine u u, se bavili ovim pitanjima i neke napomene o online glasovanju. Uključivanje putem elektroničkim, elektroničkim putem nije ništa novo. Postoje platforme za konzultacije, za objavljivanje dokumenata, za osiguravanje građanima mogućnost eh, da postavljaju upute, to, upite, to sve već postoji 10 ili 15 godina. Znači, nije pitanje što je moguće u smislu provedbe. Mi bismo, eh, ne bismo te, neke od tih alata doista možemo smatrati da su tu zdravo za gotovo. E, danas više nije pitanje što možete učiniti sa online e, konzultacijama, već pitati e, ako neka vlada ne stavlja svoje odluke na internet, zašto to ne čine? Jer se to već danas smatra neuspjehom demokracije. To su sada prilično standardizirani alati. Nadam se, e, volio bih da isto mogu reći o online izborima, da to isto tako standardno kao i online konsultacije, no nažalost to nije slučaj. Imali smo devet online izbora od 2005. godine i ti izbori e, načelno se radi o elektroničkoj verziji glasovanja kao putem pošte. Imate dvije omotnice, jedna unutar omotnica sadrži e, vaš glas. Jednu potpisujete digitalno, i e, obje omotnice su enkriptirane. Znači bitno je da e, se provjeri da onaj ko glasa ima pravo glasati, da je dio nekog glasačkog popisa i postoji e, izvodna komisija koja može dekriptirati te glasove i prebrojati ih. Ako smatrate da je glasovanje putem pošte sigurno, arhitektura elektroničkog glasovanja je praktički ista. No što to znači u smislu uključivanja i sudjelovanja i sigurnosti naših glasova? prvo sudjelovanje, pa inicijalno je neko vrijeme trajalo dok se je to pokrenulo, 2005. prvi puta 1,9% je tada našeg izbornog tijela glasovalo online. A no, zadnjih pet godina se to povećalo, zadnja dva izbora i nacionalnim i europskim 30% izbornog e, glasačkog tijela, e, odnosno glasača su glasovali online. No, imamo isto online glasovanje iz 105 zemalja. Naime, Estonija ima 50 veleposlanstava, imamo e, Estonce u 50 zemalja koji ne bi imali mogućnost glasovanja da nije bilo tog online glasovanja. E, do 2009. prosječni glasač je bio e, dobro obrazovani e, imućan urbani muškarac, no to se promijenilo sada, nema više e, te razlike između dohotka, roda, odnosno spola, čak i računalne pismenosti i online glasovanja. No, trebalo je e, deset godina da se to ostvari. Ako živite više od 30 minuta pješice e, od najbližeg e, glasačkog mjesta, onda je logičnije i vjerojatnije da ćete glasovati online. Što se tiče sigurnosti, na našem Vrhovnom sudu je se osporavalo to elektroničko glasovanje, no nisu, mm, Vrhovni sud nije pronašao nikakav e, razlog da ukine valjanost takvog glasovanja e, i e, naravno onaj koji osporava takvo glasovanje morao je, imao je teret dokazivanja da to glasovanje nije sigurno. To znači da mi moramo naravno uložiti dodatne napore u organizaciju sigurnosnih pitanja, no do sada smo proveli i nekoliko neovisnih revizija tog online glasovanja i nismo pronašli nikakva je zamjerke. 2014. smo osigurali i zakon o tome. E, nije se pokazalo da postoje neke sigurnosne rupe koje se su doista dokazive. Što se tiče sigurnosti, e, nećete nikad e, sastaviti softver koji je nemoguće hakirati, ali isto tako ne možete imati ni glasačku kutiju koju ne možete razbiti, ali, ali ako postoje mehanizmi otkrivanja nepravilnosti i tako dalje, e, to se sve može suzbiti i najgore što vam se može dogoditi je da organizirate nove izbore. Na brojne načine onaj glasovanje je čak i sigurnije nego e, drugog glasovanje glasači mogu verificirati e, ljudi čak e, mogu se e, logirati ponovno i promijeniti svoj glas. Znači čak i nekakve ucjene u odnosu na glasovanje su manje vjerojatne u ovakvom načinu glasovanja. U svakom slučaju to je nešto što ima mnogo koristi, mnogo prednosti, ima i nekih izazova, no ti izazovi nisu nepremostivi. E, tehnologija koja se ovdje koristi je relativno jeftina, relativno povoljna, dobro E, dokazana i neke zemlje sada uključujući recimo Švicarsku, agresivnije idu u smjeru online glasovanja. Hvala vam. Hvala vam na ovom doprinosu, a sada otvaram raspravu. George Chaplin. Hvala vam. Ja imam nekoliko tehničkih e, pitanja za gospodina Elvisa. Ja sam promatrao taj proces jer dio vremena provodim u Estoniji. Moje prvo pitanje, da li je e-glasovanje moguće samo pomoću računala ili je moguće i putem pametnih telefona? A drugo, potreban je određeni hardware da se, koji se povezuje sa računalom. U taj hardware vi ubacujete svoju e, osobnu iskaznicu i tako dalje. Da li se taj hardware osigurava besplatno ili se mora kupiti? Jer bi to mogao biti onaj čimbenik koji će neke odvratiti od glasovanja tim putem. Još neko? Da, ministar. Da, e, doista smo svi impresionirani estonskim iskustvom. Ja sam bio dva puta u Estoniji i baš sam e, pratio E, ova iskustva. Iznenađujuće je kako ste dobro uveli e, e-upravu u svim njezinim aspektima. No imamo sada i pitanje o krađi identiteta, jer naravno postoje te identifikacijske isprave koje su obvezne i tako dalje. E, jeste li imali problema s tim? Čak me zapanjilo razina povjerenja koju ljudi imaju u takve tehnologije, primjerice liječnici mogu mogu pristupiti vrlo osjetljivim podacima i e, postavlja se naravno pitanje e, kako se rješavate, kako rješavate pitanja zloupotrebe ako već postoji pristup tako osjetljivim informacijama. I još jedna stvar koju sam spomenula u svojoj prezentaciji, mi u brojnim zemljama imamo tu polarizaciju političke scene gdje političari vole diskreditirati izvore, izbore, odnosno e, barem prezentirati naznake toga, osobito populističke stranke. Imali, jeste li imali takvih problema? E, neki kažu e, da je to slučaj. Moj komentar na ova pitanja je, ja sam dosta proučavao taj estonski primjer, da je relativno teško ekstrapolirati to na primjer neke veće zemlje. Neke veće zemlje kao što su Poljska, Italija, Španjolska nemaju toliku pokrivenost, e, naravno mi pratimo digitalnu agendu, ali nismo još toliko daleko dospjeli. Znači, E, možda bi neke stranke koje se oslanjaju na educirane glasače iz velikih zemalja koristile to na svoju korist. I naravno pitanje sigurnosti. E, tradicionalno e, je činjenica da imamo dokument koji je obvezan i tako dalje. Mercedes. Hvala vam. Oprostite Slušala sam e, prijevod, nisam čula da ste mi dali riječ. Ja sam htjela svima vama postaviti jedno pitanje. Želim bolje shvatiti što mislite o tome. S jedne strane nema nikakve sumnje da mogućnost e, izravnog dijaloga između birača i izabranih s jedne strane olakšava dakle i e, davanje dokumenata, mogućnost sudjelovanja u raspravi, mogućnost da se kaže vlastito mišljenje o nekoj od tema i nesumnjivo se zapravo stvara nekakva politička zajednica između e, birača i izabranih. A to se može dogoditi samo u manjim mjestima. s druge strane, netko od vas je mm, primijetio da postoji opasnost da e, aktivne skupine birača na neki način uhvate nekoga, e, zatrpaju nekakvog e, političara. to i mi znamo, dobivamo na tisuće mailova E, za koje ne znamo niti teško utvrditi odakle dolaze moguće je da iste osobe šalju ne znam koliko mailova no opet s druge strane činjenica da dobivamo tisuću mailova to ne predstavlja e, ne znam 500 milijuna građana koje instrumente bi trebalo pripremiti kako bismo s jedne strane olakšali dijalog, ali s druge strane nekako ga i uredili. hoću reći, smatramo da moramo izbjeći te fenomene mm, koji izgledaju kao urlanje, mislim to nije u konkretnom smislu urlanje, ali tako to na kraju izgleda. Jer jednostavno dobijete preveliki broj mailova, ali to su i dalje mrvice e, kad je riječ o broju građana koje e, zastupate. Zanima me, imate li vi kakav instrument kako bi se to možda bolje organiziralo? I još jedna, e, jedan zadnji komentar. Zadnji stadij je, mm, dakle, taj nekakav uređaj kojim možete glasati svaki dan o svemu Mm, gdje onda završava predstavnička demokracija jer mislim da je to mislim da je bojazan da je to put prema populizmu vrlo realan između ostalog i s obzirom na što na sve ono što gledamo ovih dana zato smo mi i e, odlučili pripremiti ovaj izvještaj na kojem ćemo surađivati sa našim izvjestiteljem Hvala vama sada gospođa Barbara Spinelli. Hvala vam. Ja bih e, postavila nekoliko pitanja mm, krenuši sa e, od onoga što je rekao gospodin e, profesor Rodotam. Ako se e-demokracija svede na zadnju kariku cijelog postupka, dakle na trenutak glasanja, bojim se da onda nismo baš e, iskoristili sve njezine potencijale. A ako analiziramo samo zapravo tu zadnju kariku u lancu, postoji opasnost da e-demokracija ne bude tako transformativno transformativna kako bismo željeli. Ja osobno nemam ništa protiv, s obzirom na krizu predstavničke demokracije, nemam ništa protiv da me građani na neki način e, kako ste rekli vi zatrpaju zato što kriza je tolika da se nešto mora dogoditi nešto se mora promijeniti dakle postoju, e, rekla sam postoji opasnost da to ipak ne dovede do nikakvih značajnih promjena i to je ono što vas želim pitati Ako recimo putem interneta postavimo um, pitanje na internetu, pitanje koje onda traži odgovor da ili ne, uh, to će pitanje uvijek dolaziti od dozdo. Dakle, to će uvijek biti prijedlozi koji dolaze od gore i dakle prema dolje. U ovom odboru imamo predstavnike jednog kluba koji jako puno e, koristi taj instrument i to je pokret pet zvijezda iz Italije. I ja bih voljela čuti i njihovu reakciju na moje sumnje. Na moje sumnje o tome da će e-demokracija zapravo samo ojačati oligarhijsko vladanje i dakle nekakvo vladanje, upravljanje od gore prema dolje. Thank you very much. Uh, I don't know if Hvala. E, da li gospođa Alino žele reći nešto? Znam da pripremate mišljenje za odbor za kulturu, pa mogu vam dati dvije minute. Hvala vam. Da, ja sam iz pokreta pet zvijezda iz Italije i ko što je rekla kolegica Spinelli, mi smo i dozvolite da iskoristim taj pojam ali jesmo revolucionalizirali cijeli naš pristup zato što ovdje nije riječ samo o tome da se glasa online već e, se radi o tome da smo mm, potpuno promijenili naš pristup svi su naši kandidati izabrani online i svi se naši prijedlozi e, biraju online kroz glasanja rasprava je vrlo e, zanimljiva ali u principu ovo što mi pokušavamo učiniti je još uvijek i e, eksperiment. I naravno, nemamo još uvijek sve odgovore na probleme sa softverom ili na e, tehničke probleme. Ali kao što sam rekla, ja mislim da je važno da imamo jedan drugačiji pristup. To je dakle da e, se riješimo tradicionalnog e, sustava stranaka. Zašto? Zato što ako pogledamo malo povijest, Dakle, najprije smo imali informacije koje su dolazile iz nacionalnih e, medija i te su informacije dolazile do građana. Zatim smo imali internet revoluciju i sa iz e, sve te gomile informacije iz kojih je teško bilo razabrati što je dobro, što nije, što točno ne. Sada smo došli do još jedne revolucije, a to je da e, sudjelujemo u političkom životu ne samo za vrijeme izbora, već da svakoga dana sudjelujemo u političkim procesima. Osim odbora, osim mišljenja u odboru za kulturu, ja sam predložila i studiju koju je odobrila STOA, e, studiju o e-demokraciji. Ta nam je studija potrebna ako želimo shvatiti koji su nam e, alati najpotrebniji, najprikladniji zapravo da vidimo kako to može funkcionirati i da vidimo na koji način se mogu riješiti tehnički problemi koje je spomenuo velik broj naših gostiju i zastupnika. Moram reći da e, od stoja sam zatražila i da analiziraju sudjelovanje građana u europskom političkom životu. Europski politički život eh, je prema mišljenju građana i tekako udaljen u njih, značajno udaljen od njih. I kao što sam čula i e, prije od drugih, mm, postoji kriza predstavničke demokracije, kriza legitimiteta i zašto onda ne možemo dati građanima mogućnosti da djeluju, na primjer kroz platformu na koju možemo, na možemo postavljati pitanja ili na primjer e, kroz platformu na koju se može jednostavnije komunicirati sa uh, e, europskim e, političarima i uključiti se u europsku politiku. moram reći da je naša izborna kampanja se kompletno vodila preko socijalnih medija i preko trgova. I ja stvarno smatram da se ne smije isključiti trg. Trg kao fizičko mjesto, zato što je to e, najvažniji dio našeg političkog života i jako važno uspostavi kontakata sa građanima. Mi smo eto Mi smo se dakle najviše koncentrirali na trg te na nove komunikacijske medije. I dakle, kroz te dvije pozornice, da ih tako nazovem, smo mi vodili naše e, izborne kampanje. Svi su naši kandidati izabrani e, preko interneta i to mi smo objavili naše životopise i naše e, stavove i programe na internetu. Sve je to jako malo koštalo. Naše izborne kampanje su koštale oko 1500 eura. I dakle imamo oko 60.000 glasova, dakle oko 2 centa po glasu, po biraču. E, naravno postoje tehnički problemi koje treba riješiti, tehnologija neprestano napreduje platforme se neprestano ažuriraju. Ali ja stvarno smatram da postoji novi način da se približimo građanima. Dakle, ne da se građanima obraćamo samo u trenucima glasanja, u trenucima izbora ili referenduma, već da se e, s građanima razgovaramo za vrijeme cijelog e, mandata. Hvala, sad se vraćamo našim panelistima. Daćemo svakom po dvije, tri minute. Možda možemo početi sa gospodinom Ilvešom da kaže nešto o e, e-glasovanju, a onda ćemo na druga pitanja. Hvala. Pa ne želim da ovo bude rasprava o Estoniju, ali na, kao odgovor gospodinu Šuklinu, da, e, treba vam softver koji e, funkcionira na kompjuteru i no mi trenutno razvijamo i mobilnu aplikaciju za mobilne telefone. E, što se hardvera tiče, ako nemate to ugrađeno u e, svoje računalo, treba vam e, ili mobilni ide ili ova čitač kartica koji košta nekih 7 eura. Što se tiče krađe identiteta, to je problem, ali to je problem koji je možda akutniji u e, pogledu na e, online bankarstvo i neke druge usluge. E, pa se i tu rješava. Dakle, broj država članica koji imaju sad on, online glasovanje imamo e, razinu 4 IED-a. Ako imate tu visoku razinu sigurnosti, nema nikakvog razloga zašto ne biste imali i online glasovanje. Možete imati i dobrovoljnu registraciju za takvo glasovanje. I na kraju što se tiče pitanja polarizacije političkih izazova, da, E, to je bilo donekle politizirano, politizirano u Estoniji. Bile su stranke koje su se tome protivile, no e, zapravo pokretač svega su e, bili oni tehnolozi, inženjeri koji su razvijali takav sustav koje smo mogli prilično ozbiljno shvatiti Povremeno se to i dalje javlja kao političko pitanje, no u vremenu imamo jednu široku većinu koja to podržava. Što se tiče veličine zemlje, da, to jesu, to je isto dodatno pitanje, no ako pogledate troškove, čak i za veliku zemlju, to su možda deset, deseci milijuna ili stotine milijuna eura, to nije trivialni, ali nije niti nepremostiv trošak e, za e, određenu državu. E, naravno, Estonija je još uvijek joj nedostaje ekonomija razmjera, mi smo je manja zemlja i siromašnija usporedbi s drugima, ali evo, uspjeli smo to odraditi. Hvala. Ja ću odgovoriti vrlo kratko. Umjesto da sagledavamo ovaj problem kao dihotomiju između predstavničke demokracije i participativne demokracije realnost je da imamo različite oblike e, predstavljanja. Jedno je politička izvodna, institucionalno, općenito, a no drugo je društveno e, predstavništvo gdje postoje određene skupine ili građani koji preuzimaju tu ulogu i koji na neki način sudjeluju u političkom procesu unutar institucija ili izvan institucija gdje pokušavaju nešto postići i demonstrirati i tako dalje. U tom smislu mislim da je problem sa interesnim skupinama je problem na svim razinama vlasti koji se može riješiti ako se inzistira na javnoj raspravi. Mislim da je korijen uspostave izravnog osobnog odnosa sa predstavnicima vlasti ima određeni simbolični učinak. Vi se time morate naravno pozabaviti u situaciji u kojoj živimo, no mislim da iz demokratskog motrišta ključ je biti sposoban organizirati te javne rasprave i osigurati veći stupanj uključivanja i zatražiti e, reprezentativnost. To je ono što po mom mišljenju nedostaje u konzultacijama koje se sada odvijaju s komisijom. E, jer tu se radi na ovom registru transparentnosti u kojem sve skupine se pokušava saznati više o skupinama, no mislim da ono što to znači je specifikacija kriterija e, reprezentativnosti u svim pitanjima. Jer sva područja politike e, su ta u kojima je potrebna određena reprezentacija i tako se može izbjeći prekomjerno opterećivanje izravne komunikacije. E, imali smo i e, problem, e, odnosno jedno izvješće koje se bavilo tim problemom preopterećenja osobnim komunikacijama od strane čak građana izravno ili skupina građana. Ta javna rasprava. Što se nje tiče, postoje određeni prijedlozi e, članova akademske zajednice koji podržavaju to. Njihovi prijedlozi jest da se koriste digitalni mediji kako bi se E, poboljšala vidljivost e, javne sfere sa e, medijatorima, sa institucionalnim vanjskim medijatorima koji mogu zajamčiti te vanjske, vanjska motrišta predstavljena u toj komunikaciji. Ministar Črčkovski, evo vrlo kratko kada govorimo o pitanju od ozgo prema dolje i od ozgo prema gore, E, većina primjera u našim zemljama pokazuje da je jače, sve jače sudjelovanje od ozdo prema gore, ali i sudjelovanje na lokalnoj razini. Primjerice u slučaju Varšave, kad govorimo o participatornom proradi, su se doista mobilizirali od ozdo prema gore i utjecali su na odluke o proračunu i bili su jako učinkoviti zahvaljujući novim tehnologijama. Što se tiče nacionalnih nacionalne razine tu je malo to teže, ali imamo i tu primjera E, mobilizacije ili blokiranja određenih predloga ili čak e, donošenja ili predlaganja izmjena e, određenih predloga koje onda vlada usvojila. A i tu je i pitanje nadzora, odnosno promatranja, znači takvi mediji služe i na ukazivanje na određene nedostatke E, vlade. Mi političari jako dobro znamo da mi primamo stotina, stotine e-mailova, no ako postoji proces od ozdo prema gore, ja onda s tim nemam problem e, e, znamo onda da kad su ljudi zgroženi nečim primjerice nekim pitanjima onda se šalju na tisuće mailova naravno da onda dolazi do tog problema preopterećenja te komunikacije. E, no, veliki problem u tome jest ako to preopterećenje e, je nešto što konkurencija radi namjerno, a to smo imali na zadnjim izborima dobivali smo dosta spemova, e, konkurencije koji su naprosto željeli zaštopati tu e komunikaciju. I sa tim e, zatrpavanjem e-mail komunikacije na temu izbjeglica i tako dalje, jer smo mi donijeli neke hrabre odluke o prihvaćanju programa primještenja i tako dalje, e, nismo mogli uopće komunicirati zbog tog silnog spema no e, onda kada e, su, su, izbori prošli, to je prestao biti problem. Znači, e, to pretrpavanje je bilo namjerno. I pitanje je da li će tehnologija u buduće moći možda filtrirati tako nešto i vidjeti što se radi namjerno, što ne. Hvala. Sad Viola. Puno hvala Čestitam e, vam svima na ovoj raspravi. Znamo da moramo još puno poraditi na digitalnoj demokraciji, ali sve što smo čuli pokazuje da je to pozitivno za građane ako se koristi tehnologija da bi oni više sudjelovali u upravi i u životu Europe. Mi ćemo ulagati u kreiranje tog digitalnog društva u Europi, a naravno pri tome moramo uvijek imati na umu da će to funkcionirati jedino ako građani doista budu osnaženi, ako budu u prvom redu imali pristup informacijama, zatim ako budu sposobni analizirati informacije i koristiti ih za donošenje boljih odluka i da isto tako i e, javni službenici i zastupnici na raznim razinama također budu mogli donositi bolje odluke. Hvala, sada bih prešla na drugi dio naše rasprave, a to e, su studije o pitanjima koje se odnose na temu, a danas ćemo čuti preliminarne rezultate tih studija Prvo profesor Aleksandar Treksel koji će govoriti o potencijalu i izazovima e-glasovanja u Europskoj uniji. E, puno hvala na riječi, hvala što ste me pozvali na ovaj sastanak da govorim o temi koja mi je vrlo draga e, i kojom se bavim 17-18 godina. E, to vjerojatno ima veze s tim što sam švicarac a u švicarskoj e, su već prve probe pokrenute mi smo to počeli pratiti znanstveno e, zatim je i estonija postala vrlo aktivna u internetskom glasovanju pa sam počeo pratiti i estonsko iskustvo. Zavoljen sam e, izložiti e, prijevremeno izvješće, dakle e, ovo je privremeno, a tek u travnju će ovaj odbor dobiti konačnu verziju ovog izvješća. Prvo bih rekao nekoliko riječi o mogućnostima internetskog glasovanja za europske izbore. Mi smo počeli o tome razmišljati 2004. godine, a 2005. smo objavili knjigu na tu temu, u naslovu je bio upitnik, no nakon toga imamo iskustva internetskog glasovanja u europskim izborima i kao što smo već čuli, u ono vrijeme Puno se o tome govorilo i mnoge zemlje i liberalne demokracije u Europi i drugdje su razmišljale o poboljšanju problema koji su bili vrlo slični u raznim mjestima, apatija glas birača i tako dalje i svi su mislili da će ovo biti lijek za sve, da će se to lako napraviti i da će polučiti veliki uspjeh nakon nekih iskustava tu i tamo e, malo su se ljudi otrijeznili pa i razočarali u tehnologiju za internetsko glasovanje tako da je došlo do opadanja eh, u broju pilot projekata, ali sada možemo govoriti o novom proljeću, eh, što vidimo ne samo u Estoniji i Švicarskoj koje vrlo aktivno imaju internetsko glasovanje, već i preko Atlantika eh, u Kanadi, Australiji i drugdje neki od glavnih faktora koji se obično iznose kao glavne prednosti e, su e, udobnost e, za građane dakle potrebno je manje vremena manje trošak kad se ide glasovati i to je nesporno to potvrđuje i dosadašnja iskustva. Također je to vrlo korisno i za transnacionalno e, glasovanje, odnosno glasovanje izvan vlastite države. To je e, vrlo važno u kontekstu EU unije jer imamo milijune građana koji ne žive u svojoj državi pa im je ponekad teže izaći na glasovanje. Mnogi građani koji žive u inozemstvu su dobro informirani o političkim zbivanjima u svojim državama, ali nisu u mogućnosti glasovati u izborima. Zatim e, doći će i to poboljšanja u učinkovitosti e, kada se uvede internetsko glasovanje, taj cijeli postupak je manje skup, brže se prebrojavaju glasovi, rezultati su točni i tako dalje i općenito mnogi autori povezuju internetsko glasovanje i stvaranje javnog mnjenja. Dakle, kada možete glasovati online, onda možete pri tome davati biračima i korisne informacije, ne samo gdje i kada glasovati, već e, i informacije o političkim programima stranaka i tako dalje. Međutim, glavna prednost koju su svi predviđali je bila da ćemo konačno riješiti manji izlazak birača na izbore jer teoretski ako smanjimo troškove glasovanja na izborima to će potaknuti birače na sudjelovanje ali a ovo nismo doživjeli samo u Estoniji i Švicarskoj, e, već i drugdje, e, birači su razočarani u politiku, nemaju povjerenja u elite i zbog toga ljudi ne izlaze na izbore. Tako da samo uvođenje tehnologije samo po sebi neće riješiti taj problem. No kao način koji upotpunjuje Mm, metode glasovanja to neće smanjiti izlazak na izbore može zaustaviti daljnje padanje izlaznosti a može i malo možda stabilizirati izlaznost dugoročno kako smo čuli iz Estonije neki procesi traju dosta vremena ako e, ponovo i ponovo glasujete online, onda se ne vraćate na stari način glasovanja, već nastavljate glasovati online. Dakle, još je prerano reći nešto definitivno o tom procesu, ali vidimo neke tendencije. U kontekstu Europske unije nemojte zaboraviti heterogenost konteksta, e, rezultati neće biti isti u Slovačkoj, na primjer, e, gdje je jako mala izlaznost e, kad je riječ o europskim izborima, u usporedbi recimo s Belgijom gdje je to obavezno. Pa utjecaj internetsko glasovanje će ovisiti i o raznim drugim faktorima kao što su kompjuterska pismenost i tako dalje. Razmotrimo dakle izazove i e, mogućnosti ovog načina glasovanja. E, prvo moramo razmotriti e, pravna pitanja Prvo je trebalo riješiti neka pravna pitanja, bilo je čak i sudskih e, tužbi i tako dalje, da se vidi da li je internetsko glasovanje u skladu e, sa e, zakonima o glasovanju, ustavom i tako dalje. U Europskoj uniji smo razmatrali implikacije internetskog glasovanja kad je riječ o pravu Dakle, autori knjige nisu vidjeli neki bitan utjecaj na e, pravo i na ustavno pravo, dakle izravno glasovanje, tajno glasovanje, opće pravo glasa, to je sve u skladu sa glasovanjem preko interneta. Ako bi postojao neki pravni okvir na razini Europske unije koji bi to uređivao, to bi bilo dobro. Ali možda bi to iz nekih razloga ipak bilo bolje raditi na razini država članica europski zakon o izborima pa bilo je na, bilo je nastojanja da se on izmijeni i možda se može krenuti ka većoj tehnologizaciji europskih izbora što bi bilo dobro. Imamo i politička pitanja koja treba uzeti u obzir, to je spomenuo i kolega iz Poljske na početku koji je sad otišao, on je rekao da povjerenje u vladu e, je e, najbitnije. Ja bih se s tim složio, ono to vrijedi i za svaku vrstu glasovanja. Ako nemate povjerenja u vladu, zašto biste imali više povjerenja da će obični izvori biti pravični negoli internetski. Općenito uzevši, e, važno je da postoji politička volja koja će biti zajednička svim relevantnim čimbenicima prije nego što se počne provoditi internetsko glasovanje i to je učinjeno u svim uspješnim primjerima gdje je doista i došlo do internetskog glasovanja. Zatim je potreban široki politički konsenzus u Estoniji, na primjer, je postojao politički konsenzus e, e, koji je obuhvaćao i političke stranke i građansko društvo, civilno društvo i tako dalje. Naravno, ako uvodimo novu tehnologiju u glasovanje, moglo bi biti stranaka koje bi eh, bili pobjetnici ili gubitnici zahvaljujući tehnologiji, no mi smo u svim našim istraživanjima otkrili da je internetsko glasovanje u tom smislu neutralno. U Estoniji bi neke stranke dobile manje glasova da nije bilo internetskog glasovanja, neke druge bi možda dobile nešto glasova više, ali to je problem strana kako je nisu u stanju prilagoditi se suvremenom svijetu, a ne problem internetskog glasovanja. Kada je riječ o moderniziranju izbora za Europski parlament, E, na primjer neki građani bi možda na nacionalnoj razini glasovali na klasičan način ali e, na europskoj razini koristili internet i glasovali na suvremeni digitalni način Zatim kada je riječ o ulaganjima u infrastrukturu i o troškovima e, kaže se da je jeftinije glasovati preko interneta, ali to nije sasvim istinito. To je istovremeno i skupo ako želite to učiniti, kako treba a nije točno ni ono što je rečeno da je to jednokratno ulaganje i da onda se nakon toga više ne treba ulagati gospodin Wilters mora, može potvrditi da se od izbora do izbora mora stalno ulagati kako bi se modernizirao sustav e, kako bi postao pouzdaniji kako bi se obranio od novih vrsti napada i tako dalje u Švicarskoj i u Estoniji se ulažu stalni tehnološki napori, tako da danas e, sustavi internetskog glasovanja uopće ne nalikuju na one iz 2005. godine ili ranije. Dakle, imajte na umu da to nije nužno jeftin način glasovanja. A jedan od aspekata koji se uvijek spominje je uloga privatnih organizacija u internetskim izvorima e, neki se odlučuju samo za pristup gdje jedino država e, provodi taj sustav drugi su koristili privatna poduzeća koje su pomagala u tom nastojanju danas ima malo izbora e, gdje nije e, penetrirao privatni sektor, na primjer pošta u klasičnom načinu glasovanja tako da ovo ne bi bilo ništa novo ako bi se uključila privatna poduzeća. E, nešto o tehnološkim i sigurnosnim izazovima bit ću kratak, postoje tehnološki rizici vezani uz ljudski faktor i oni vezani uz samu tehnologiju jedno od e, velikih e, pitanja ako bismo uveli internetsko glasovanje za europski parlament je da još uvijek e, postoji unutar pojedinih država E, e, različitost e, kada je riječ o digitalnim metodama postoji novi trend da se pokuša identificirati i verificirati glasovanje glasova pojedinaca preko interneta dakle sveukupni sustavi verifikacije primjeri iz Estonije i Švicarske pokazuju da je to moguće i da se mogu riješiti tehnološki i sigurnosni izazovi. Naravno, uvijek postoje kibernetički napadi, napadi hekera, koji bi rado napali internetske platforme za glasovanje postoje elektronički rizici online hackeri, ali i fizički rizici za tehnologiju kao što smo vidjeli u nekoliko primjera gdje su prostorije sa serverima bile predmet napada. E, postoje i socijalni izazovi, dakle e, ta e, digitalna podjela razlike među državama članicama, imamo pristup internetu, to naravno uvelike utječe na to tko može glasovati preko interneta, a tko ne ali još veći problem je tehnološka pismenost. Tehnološka pismenost naravno utječe na to hoće li ljudi glasovati preko interneta ili ne. Zatim postoje povijesne nejednakosti u demokraciji kratkoj reprezentaciji sociodemografske varijable e, koje određuju tko ide na glasovanje, tko izlazi, a tko ne a isto tako postoje i povijesne nejednakosti kada je riječ o pristupu tehnologiji. Ali općenito vidimo da se te podjele u posljednjih desetak godina umanjuju E, stvari se tu brzo razvijaju i internet, odnosno pristup internetu i internetska pismenost se brzo širi po europskom kontinentu. E, postoje izazovi kao što je na primjer jezik, e, to je u početku u Estoniji recimo bio najbolji pokazatelj ko će glasovati preko interneta ili ne. Imamo veliku rusku manjinu koja nikad nije glasovala preko interneta i mi smo se pitali zašto, a onda smo saznali da je u ono vrijeme e, taj sustav bio ponuđen isključivo na estonskom jeziku. Onda smo dali neke preporuke Vijeću Europe e, koje je prihvatilo naše preporuke i Estonija je to kasnije izmijenila tako da sada postoji to i na ruskom i sada više ne postoji ta jezična barijeri. Dakle, neki od tih problema se mogu riješiti. Nije riječ samo o Estoniji, već naravno to može biti važno i u drugim kontekstima. Zatim postoji i simbolična dimenzija glasovanja, da li je glasovanje preko interneta isto što i izlazak na izbore kao na primjer kao što je u francuskoj tradiciji postoji izraz demokracija na gumb koji se pritišće, to dolazi od Sartorija koja se doživljava kao nešto loše. E, morat ćete završiti za koju minutu. Da, upravo dolazim do kraja. Dakle, e, čimbenik koji nedostaje su često glasači jer e, sva ta istraživanja obično ne razmatraju želje birača da li žele biti aktivni preko interneta prije nekoliko godina su objavljene statistike o digitalnoj pismenosti e, i sposobnosti u Europi e, no to se sada puno poboljšala puno Evropljana sada obavlja transakcije online a isto tako i e, odnos prema glasovanju preko interneta se mijenja i sada veliki ogromna većina zapravo građana želi da to njihova država provede u djelo. Sad ću preskočiti ove primjere koje imam, oni koji to žele su pozvani pročitati konačno izvješće. Hvala gospođa Brisel Ronji vi ćete govoriti o e-participaciji. Um, da, hoću, evo samo da pričekamo prezentaciju. Ja sam Elisa i radim za uh, Europsku službu za djelovanje građana. Riječ je o nevladinoj organizaciji koja pomaže građanima već 25 godina da utječu na Europsku uniju. I uh, na e-sudjelovanju radimo već nekoliko godina. Napravila sam dubinsku analizu e, potencijala i izazova e-sudjelovanja u Europskoj uniji i današnja prezentacija će se usredotočiti na strukturu koja je i u izvještaju kojeg ste dobili. Tako da počinjem sa uvodom, a u drugom dijelu ću vam dati e, detaljno objašnjenje što e-sudjelovanje znači i navesti neke od najboljih primjera iz zemalja članica. U trećem dijelu ću se e, koncentrirati na e, instrumente e-sudjelovanja na razini Europske unije. U četvrtom dijelu sam odlučila e, koristiti SWOT analizu, to je jedna, jedan alat u upravljanju, kako bih objasnila snage, slabosti, mogućnosti i prijetnje samo na europskoj razini. Dakle, to su rasprave unutar Europske komisije i to jest konzultacije koje pokreće europska komisija i i europska građanska inicijativa. Dobro, budući da nemam puno vremena, e, neću sada ulaziti u detalje, već ću vam prenijeti neke konkretne poruke. Kao što vidite na ovoj tablici, pokušala sam sažeti različita tumačenja e-sudjelovanja diljem svijeta i u izvještaju sam vam e, dala dakle i e, podatke koje sam dobila od UN-a i OECD-a o tome koje su zemlje najbolje kada je riječ o e-sudjelovanju. Prva stvar, e-sudjelovanje je kao prvo višedimenzionalno. To stvara jako puno zbrke o tome što je zapravo e-sudjelovanje, zato što kada je e-sudjelovanje više dimenzionalno, to znači da nema jedne definicije koja definira što to je, zato što e, prema različitim dimenzijama postoje i različite definicije. Stoga, Europski parlament mora znati e, o čemu je ovdje riječ, koje su to dimenzije i koje su različite razine sudjelovanja građana u upravljanju. Europski parlament, kad je riječ o e-sudjelovanju, mora znati o čemu govori, mora biti jasan o čemu želi govoriti, te mora mu biti jasno u čemu želi predvoditi kad je riječ o e-sudjelovanju. Jedno od istraživanja e, najboljih iskustva u zemalja članicama izabrala sam jedno iskustvo u Finskoj i odabrala sam dva slučaja koje je vodio e, finski parlament. U prvom slučaju je finski parlament usvojio novi zakon o inicijativama građana. To znači da građani mogu odlučiti e, o tome koje je potrebno novo zakonodavstvo donijeti i što je moguće e, izmijeniti. To se čini kroz predstavke. Ako e, građanin ili građanka uspije prikupiti 50.000 potpisa u šest mjeseci, to dakle mora ići na raspravu u parlament a u drugom slučaju sam analizirala iskustvo e, crowdsourcinga, dakle prikupljanja e, e, sredstava. Dakle, novi parlament, to je finski parlament je želio raditi na novom izvancestovnom prometu i htio čuti mišljenja i ideje građana. Kao što vidite na slajdu imali, smo, imali su četiri faze. U, prvom, u prvoj fazi su pokušavali odrediti koji je točno problem i e, parlament je tražio od građana da e, se izjasne na koje probleme nailaze u izvancestovnom prometu. Druga faza je bila zajedničko rješavanje, e, rješavanje problema zajedno sa građanima. U trećoj fazi je evaluacija i na kraju donošenje zakona. Nažalost, taj zakon nikada nije usvojen jer je stao u parlamentu. Zatim u ovoj tablici sam vam htjela pokazati sažetak potencijala koje ima e-sudjelovanje. Jer to je zapravo i pitanje koje se svi pitamo. Dakle, elektronsko sudjelovanje zapravo osnažuje neke stvari, ima brojne potencijale. Kao da, u mnogim slučajevima je e-sudjelovanje dovelo do većeg sudjelovanja građana u donošenju politika, E, potaknulo je proces učenja kroz građana, donijelo je svježe nove političke ideje za donositelje odluka, povećala se, povećao se politički legitimitet i povjerenje, a e, građani su imali povjerenje u ovakvu metodu za osnaživanje demokracije. A jedini možda potencijal koji još uvijek nije ispunjen je dakle veća bolja zapravo zastupljenost ili predstavništvo. Jer iako je Finska vrlo digitalna, oni koji su koristili te digitalne alate uglavnom dolaze iz e, dakle to su osobe dobne skupine od 21 do 40, uglavnom su to muškarci i to e, visoko obrazovani visoko obrazovane osobe. E sada u sljedećem dijelu sam um, specifičnije opisala koji su to alati za e-sudjelovanje u Europskoj uniji. Dala sam vam kratak pregled pravne, pravnog temelja iz ugovora. Dakle, e-demokracija ne namjerava zamijeniti tradicionalne načine predstavničke demokracije, već ih nadopuniti. Tako da e demokracija ne znači izravna demokracija. Postoje neki alati unutar Europske unije, no pravno gledano izgleda da u ugovorima stoji da da je Europska unija da se temelji na načelu predstavničke demokracije. Tako da u principu nema službenih instrumenata za izravnu demokraciju u europskim ugovorima, no to ne znači da nema drugih načina za promicanje e-sudjelovanja na razini Europske unije. Postoje načini da se poveća demokratska legitimnost, to stoji u ugovorima, tako da oni jesu fleksibilni i mogu, to jest dozvoljavaju e-sudjelovanje. Evo neki načini kako potaknuti e-sudjelovanje. Europska komisija sufinancira projekte kojima se potiče e-sudjelovanje zahvaljujući i um, organizacijama civilnog društva, a razgovarala sam i s nekim zastupnicima i njihovim, zastupnic, i njihovim asistentima. Oni se već pokušavaju uh, uh, povezati bolje sa građanima koristiće, uh, koristeći platformu, platforme, između ostalih i platformu Diskuto. Zatim spomenula sam i SWOT analizu Europske inicijative Europske građanske inicijative. Dakle, započeli smo tako što smo pripremili dugačak, dugačak popis e, snaga, slabosti, mogućnosti i prijetnji na temelju literature i mišljenja stručnjaka. U drugoj fazi smo pokrenuli e, online e, ispitivanje. To smo poslali stručnjacima i zamolili ih da ocijene te elemente ocjenama od 1 do 7 i mogli su još unijeti svoje osobne komentare. I u posljednjoj e, fazi sam e, u svojem izvještaju poredala dakle, sve te snage, slabosti, mogućnosti i prijetnje. Tako da o, na ovome se još uvijek radi, iako smo već izvukli neke zaključke. Kada smo ispunili tu SWOT analizu, vidjeli smo da je mnogo više slabosti nego snaga. Ovdje vidite broj kraj svake e, kraj, dakle ocjena koju su dali stručnjaci i ovako je to bilo e, poredano. Tako da očito je što je prioritet, što je recimo označeno kao srednji prioritet i ono što je označeno kao e, niski prioritet. I vidite da se bodovi razlikuju otprilike za jedan bod, da postoji razlika od jednog boda u, e, znači snage su ono što želimo zadržati u europskoj e, građanskoj inicijativi i zato smatramo da ona mora opstati kao europski alat za e-sudjelovanje. Kada smo ispunjavali slabosti, e, identificirali smo ih 16. Ovi koji su navedeni na ovom slajdu su samo ovi najvažniji. Dakle, da inicijativa nije poznata građanima, da nije jednostavna za korištenje, e, da su građani frustrirani zbog toga što na kraju nema od toga učinka. Mislim da je svota analiza vrlo jasan e, i vrlo jednostavan alat za upravljanje. I dobro je da se koristi kako bi se e, uočile one stvari koje je potrebno popraviti. Isto tako je interesantno vidjeti mogućnosti i prijetnje E, mogućnosti su oni vanjski elementi koje bismo trebali pretvoriti u naše snage, a prijetnje su oni vanjski čimbenici koji bi mogli e, stvoriti probleme. Evo ja sam ovo demokratski deficit u Europskoj uniji stavila i među mogućnosti i među prijetnje. I za stručnjake je jako uh, važno da, to, jest je demokratski deficit itekako prijet, e, to jest itekako mogućnost, a ne prijetnja. A e, demokratski deficit nije sam po sebi negativan, već može biti nešto što će potaknuti promjene. Jer Europska unija i europske institucije može građanima pokazati da im je stalo do toga što oni misle. Uskoro ću napraviti i svot analizu o e, postupku konzultacija Europske unije i pripremiti preporuke o e-sudjelovanju na razini Europske unije i to ćete onda imati u konačnom izvještaju. I prije nego što završim imam još nekoliko poruka. Kad govorimo o e-sudjelovanju mislim da bi Europski parlament stvarno trebao razmisliti o tome eh, dakle u kojem području želi voditi, želi li osnažiti postojeće elemente, to jest alate koji su već prisutni u ugovorima, ili želi stvoriti nove alate. I jedno i drugo je moguće. No kojim god putem da se krene, jedna stvar je sigurna. Europski parlament mora biti ozbiljan kada je o tome riječ. Zato što e-sudjelovanje će dobro funkcionirati ako e, uživa snažnu podršku institucija. Ako to nije jer ako to nije pristup od dozgo prema dolje, postat će obrnuti proces. Zato što ako građanima ne date priliku e, da sudjeluju, oni će to sami učiniti. Tako da e-sudjelovanje ako ne bude shvaćeno ozbiljno moglo bi se vratiti kao bumerang i dovesti do mnogo frustracija kroz, e, kod građana. Eto, ja se nadam da ću vam uspjeti dati malo konkretnije preporuke i hvala vam sada na pozornost. Hvala, idemo sada na treću studiju, a to je gospođa Dešofer iz o, o europskom e, dokumentu, o, o e, identifikacijskom dokumentu. Da, evo, hvala vam. Ja ovdje govorim kao viši stručnjak, no moje sveučilište s kojeg dolazim je sveučilište Edinburgh. Govorim sada zapravo o jednoj studiji koja je u procesu izrade. E, kao što znate, početak e, ove studije treba dati pravni i politički kontekst za uspostavu europskog identifikacijskog dokumenta i e, naravno razmišljamo o tome koliko je to relevantno za pitanje participativnosti mandatorno znači e, sudjelovanja u demokraciji. Sada imamo privremenu studiju, a i konačna studija će biti na raspolaganju 29.4. To su uglavnom privremena i preliminarni nalazi e, i svakako e, je studiju potrebno doraditi i još e, vidjeti što nedostaje. Cilj ove studije je ocijeniti tri aspekta. E, mogućnosti europske identifikacijske iskaznice. Prvo je moguća dodana vrijednost takve identifikacijske iskaznice i e, pojačano sudjelovanje građana u demokratskim procesima, zatim pravna i politička izvedivost takve identifikacijske iskaznice i zahtjevi za uspostavu operabilne europske identifikacijske iskaznice. Sve su to vrlo kompleksna pitanja i bilo bi teško i u ovoj prezentaciji a i općenito u studiji pokriti baš sva pitanja koja se ovdje postavljaju. Identifikacijska iskaznica je samo jedan od dokumenata koje e, državljani mogu imati. Ona može dokazivati identitet, ali isto tako i e, boravište, određena prava, državljanstvo, e, može pokazati vaš odnos sa poreznim ili sustavom ili sustavom socijalne skrbi. Znači to su vrlo kompleksni odnosi između pojedinaca i e, jedne ili više država. Tako da je neizbježno ako imate 28 država članica i samo jednu Europsku uniju, da se trebate tu baviti s čitavim nizom vrlo složenih pitanja. E, pitanja sudjelovanja građana koja se ovdje spominju u kontekstu ove studije ograničena su na prava na sudjelovanje u e, glasovanje na i e, kandidiranje na europskim izborima, a isto tako i na komunalnim izborima, e, lokalnim izborima i da se sudjeluje u pojedinim inicijativama koje su od interesa za građane, a koje su već spomenute u prethodnim prezentacijama. Evo, znači ovo je studija u tom smislu ograničena na ova pitanja. Što se tiče metodologije koje smo koristili, to je kombinacija istraživanja eh, eh, i konzultacije sa dionicima. Eh, dakle, s obzirom da je vrlo širok raspon tema koji su ovdje razmatrani, uključujući prava državljanstva Europske unije, nacionalne identifikacijske kartice, interoperabilnost nacionalnih identifikacijskih iskaznica i zaštita podataka u 28 zemalja. Znači to je zaista velik, eh, velika količina podataka koje treba analizirati i vrlo je teško donijeti nekakve kratke i izravne zaključke u ovom kontekstu. Ti zaključci će biti vjerojatno vrlo složeni i neće nužno svi ukazivati u istom smjeru. E, mi smo proveli to istraživanje uz pomoć 28 stručnjaka iz pojedinih zemalja i još uvijek je to sve u tijeku. Ja sam u tom kontekstu aktivna kao viši stručnjak. E, osim toga imali smo i konzultacije sa dionicima koje su se uglavnom sudjelovane, e, sastojale od konzultacija sa širokim rasponom dionika koji su uključeni, uključivali predstavnike javnih tijela, institucija Europske unije, organizacija civilnog društva, akademski zajednice, drugih tijela kao što su radne skupine, organizacije e, građana i inicijative. Naravno, teško je privući pozornost e, na ova pitanja, iako smo e, kontaktirali 187 različitih dionika, ali dobili smo 20 odgovora na taj ciljani upitnik i e, imali smo naravno i procese intervjua i tako dalje i još uvijek radimo na tome da ugradimo sve u završno izvješće. Postavilo se i pitanje raz razvojene rasprave na ovu temu. Mm, pitanja su bila sastavljena za objavu na toj web stranici. Za sada e, nisu objavljene, tako da relevantna rasprava još nije generirana. Koje su to preliminarni nalazi naše studije? Već vidite na slajdu koja su to kompleksna pitanja koja ćemo trebati sažiti u završnom izvješću. Naravno, nije teško utvrditi mm, praznine i izazove. Ono što jest e, teško jest ocijeniti ih u odnosu na njihov učinak i razlike prema nacionalnim osobnim iskaznicama i e, sudjelovanje građana u demokratskim procesima. Naravno, na tome ova studija i dalje radi, no nije do sada uspjela sve u potpunosti sažeti. Što se tiče ključnih točaka, ove tri natuknice, Činjenica jest da nacionalne osobne iskaznice su različite u odnosu na svoje funkcionalnosti i karakteristike. Glavna dimenzija i razlike su također jako dobro poznate. Prvo je pitanje postoje li uopće osobna iskaznica ili ne u određenoj državi članici. Drugo, da li je takva osobna iskaznica obavezna i koja je to vrsta, da li je to papirnata, plastična, da li ima neke elektroničke mogućnosti, neki čip koji omogućuje dodatne elektroničke funkcionalnosti, onda koje vrsta tijela izdaje takve osobne iskaznice, da li su to lokalna ili nacionalna tijela i konačno sigurnosne osobine takvih iskaznica. No u svakom slučaju dosta smo to raspravljali i u nekim prethodnim prezentacijama o tim aspektima, pa E, neću sada ovdje to ponavljati. Za sada je ta privremena studija radila na utvrđivanju razlika, a da se pritom ne dodiruje pitanja hoće li te razlike imati utjecaja na praksu. To je pitanje koje je još uvijek pred nama i bit će zanimljivo čuti elementa na to pitanje. Vrlo je teško nadići ona anegdotalna pitanja koja su e, dio um, socijalne znanosti, recimo koje je to uh, ljudsko ponašanje i ljudska motivacija iza svega toga. Naravno, moguće je da će biti potrebno djelovati na europskoj razini kako bismo riješili te probleme ili putem europske osobne iskaznice ili kroz uh, usklađivanje funkcionalnosti nacionalnih osobnih iskaznica. Ja bih mogla još govoriti o ovome, ali s obzirom da nemamo baš vremena, prijeći ću na sljedeće dijelove ove eh, prezentacije. Rekla bih da je to povezano i sa vrstama digitalnih tehnologija, odnosno inicijativa digitalnih tehnologija. E, zanimalo me čuti što ima za reći generalni direktor iz glavne uprave Connect koji je govorio i o onim tržišnim pitanjima za ovakve vrste aktivnosti i e, digitalnoj agendi i e, uredbama koje će se donijeti u tom smislu, što, što je naravno sve jako važna osnova ako Europa želi ići u smjeru ovakve e, europske osobne iskaznice. Za sada e, nacionalne osobne iskaznice ne dopuštaju u svim slučajevima ovakve funkcionalnosti jer je praksa jako raznolika. E, sve europske inicijative koje smo sagledavali, bilo je dosta tih inicijativa na europskoj razini koje su razmatrale ove vrste e, projekata digitalizacije, no niti jedan nije specifično usredotočen na e-demokraciju i aktivno sudjelovanje građana u demokratskom životu Unije. Tu i dalje treba popuniti određenu prazninu. Reći, ću nešto o i o mišljenju dionika. Kao što vidite iz ovog slajda, e, velika većina dionika izrazila je mišljenje da zapravo nema neke posebne potrebe za europskom osobnom iskaznicom, budući da nisu utvrđeni po njima nikakvi aspekti koji e, koji utvrđuju neku dodanu vrijednost takve iskaznice. No to može značiti da nedostaju informacije i i da možda percepcija nije potpuna. No, e, budući da su dionici koje smo pitali ipak e, ljudi koji imaju određena iskustva na ovom području, treba to uzeti u obzir. E, što se tiče uvođenja europske osobne iskaznice i poboljšanja sudjelovanja građana u demokratskom životu, djelomično se to vezuje uz onaj paradoks koji je profesor Treksler spomenuo, a to je da li zapravo e-glasovanje poboljšava sudjelovanje na izborima ili samo iskustvo izbora. E, mislim da ćemo tu trebati još mnogo toga saznati kako bismo e, saznali što se tu zapravo događa. Što se tiče većine e, dionika, tu ih je 20 tridesetak odgovora čiji su odgovori analizirani u ovu svrhu E, dakle, nije utvrđeno e, nije utvrđena nikakva prednost europske osobne iskaznice osim eventualno olakšanja slobodnog kretanja. No, to su preliminarni nalazi, rekla sam, i možda će tijekom danjeg procesa se oni još promijeniti. Drugi slajd vezan je uz izvedivost takve europske osobne iskaznice. U tom kontekstu moramo podijeliti pitanja pravne provedivosti ili izvedivosti i političke izvedivosti. Kao što je dobro poznato ovim institucijama, institucije Europske unije mogu donijeti zakonodavstvo samo u onim područjima u kojima to dopuštaju ugovori i postoje različita načela koja trebaju biti ispunjena. Mora postojati valjana pravna osoba osnova i u tom kontekstu članak 77 i stavci 20 a, e, ugovora o funkcioniranju Europske unije mogu osigurati određenu osnovu za djelovanje, ali ne i jasnu osnovu u odnosu na dimenzije političkog sudjelovanja e, koje se preferiraju u ovom kontekstu. E, generalno gledano, ovo je područje e, zajedničkih e, ovlasti između Europske unije i država članica i u tom kontekstu e, imamo važno načelo subsidijarnosti koje je bitno u ovom kontekstu, a i razmjernosti. Znači mjere ne smiju biti inkluzivne u nacionalnom kontekstu, ne više od one mjere u koje je to potrebno. E, znači, što se tiče analize ove vrste pitanja, ona su isto pokrivena i studija će e, se baviti time i bit će zanimljivo vidjeti kako ljudi reagiraju na te vrste pitanja. Što se tiče pitanja političke izvedivosti, Nadovezujući se na nalaze dionika iz onog prvog naslova, većina dionika smatrala je e, da ideja uspostave europske osobne iskaznice ne bi dobila potrebnu političku podršku zato što bi se tu dotaklo nekakvih važnih sigurnosnih pitanja, e, sigurnosnih karakteristika takve osobne iskaznice, a i tijela koja bi to bila tijela koja bi izdavala takve osobne iskaznice. E, moguće je da manjina mobilnih europljana E, bi možda imala koristi od takve iskaznice, no drugi dijelovi društva, drugi građani bi smatrali da to njima nema puno smisla ili bi to čak smatrali uplitanjem u internu praksu pojedine države članice. I koje su onda preliminarni nalazi još u odnosu na operabilnu e, europsku osobnu iskaznicu? Pa to je isto nevjerojatno složeno pitanje pitanje jer e, znači osobna iskaznica je tu ne samo kako bi se utvrdio identitet već e, i državljanstvo, e, mogućnost putovanja, eventualno su tu i porezni broj i neki drugi podaci koji održavaju kompleksnost odnosa unutar države članice a bitni su i u kontekstu recimo zakonodavstva o pranju novca i tako dalje. Znači postoji veliki broj izazova koje bi takva operabilna osobna iskaznica trebala ispuniti, recimo interoperabilnost sa nacionalnim sustavom nacionalnih osobnih iskaznica i elektroničkim funkcionalnostima. Što se tiče vrste podataka koja bi se mogla pohranjivati, potencijalno su to široki eh, podaci no isto e, ovise o pitanju političke izvedljivosti i prihvatljivosti, no tu analizu također je potrebno provesti. E, vrsta e, izazova u izdavanju ovakvih osobnih iskaznica i uloga država članica Četvrto pitanje je koherentnost između europske e, osobne iskaznice i nacionalne osobne iskaznice. Što će biti sa nacionalnim osobnim iskaznicama ako će postati postojati europska, e, da li će se koristiti paralelno, naravno s vremenom jedna može postati popularnija od druge i tako dalje. E, dakle, i tu razvoj europske osobne iskaznice ovisit će o elektronskim, elektroničkim e, tehnologijama identifikacije koji jako brzo napreduju kako bi se osiguralo da osobna iskaznica bude relevantna nakon što se to sve provede, sve to će biti veliki tehnološki, a i praktični izazov to time završavam e, svoje komentare. Nadam se da sam se manje više držala vremena. Hvala. Hvala. Evo, otvaram e, raspravu. Ne znam je li želim neko pridonijeti. Puno hvala. Pa ja nisam pretjerano zabrinut zbog nepostojanja evropskog identiteta, ali sam jako zabrinut zbog europske identifikacije. Ja se ne brinem što se evropljani ne identificiraju sa zajedničkim projektom iskaznica neće biti zamjena za taj nedostatak identiteta trebamo raditi nešto drugo da bismo osnažili identificiranje građana sa zajedničkim projektom ja sam profesor filozofije ali ne volim metafiziku no identitet je metafizička kategorija hvala ja bih samo postavila pitanje Eterijevu, zar ne, misliš, ne mislite da bi dokument e, o europskom identitetu mogao Eh, olakšati stvaranje tog osjećaja europske identifikacije i građanstva pa ne ja tako ne mislim ali ja to ne mogu dokazati eh, ja samo naslučujem da je tako ja bih rekao da bi veća identifikacija iziskivala nešto što bi pokazalo te veze, tu identifikaciju, dakle identitet i iskaznica bi trebali doći na kraju tog procesa, a ne na početku. Dobro, e, tu se naša mišljenja razlikuju. George, puno hvala. Pa ovo je doista izazovno. Ja ću reći nešto o identitetu. Postoje dvije dimenzije te e, stvari. Jedna je praktična dimenzija. Ljudi sudjeluju u zajedničkim aktivnostima, na primjer e, naplata za roaming. E, tu je očigledno Evropska unija nešto učinila ali da li je prenesena ta poruka da je to uspjeh Europske unije, to je drugo pitanje. Ali e, druga stvar je e, nešto gdje Europska iskaznica može donijeti promjenu. Možda bismo se trebali naći u četiri oka i o tome raspravljati, ali ja sam zapravo htio nešto reći o Europskoj inicijativi građana. To je naravno u članku 11.4 ugovora i postoji i uredba o tome. Moram reći da kad sam radio na tome prošle godine bio sam pun nade i entuzijazma, mislio sam pa mogu to pokrenuti, ali žao mi je reći, a to ću ponovo reći javno, e, presnažna je riječ da sam negativno raspravljala naišao na negativno raspoloženje, ali ravnodušno sa strane komisije možemo reći pa ovo je po prvi puta slomilo monopol komisije na iniciranje zakonodavstva. E, ja se nadam da će to krenuti, a kada je riječ o nekim praktičnim pitanjima koje ste spomenuli, slažemo se. Mislim da je to instrument koji može funkcionirati, ali je potrebna politička volja od strane komisije. Nadam se da e, mogu ih navesti da se predomisle. Meni svijet nevladinih utruga daje do znanja da je to dobar instrument, ne samo zato što je dobro za njih imati mogućnost participacije, već i zbog toga što jako dobre inicijative dolaze od ozdola ja mislim, a to je samo nagađanje, da je možda bilo e, e izvjesne nelagodnosti u komisije e, da neke inicijative, na primjer mama, tata i djeca, e, pa to je Europa imamo građane koji podržavaju eh, ideje koje se emisiji ne sviđaju. Ako kažemo pa evo inicijative ona se nama ne sviđa pa ćemo ju samo eh, eh, uništiti, e, time stvarate milijun euroskeptika. Moramo dopustiti da to i krene na primjer pravo na vodu, to nije politički neutralno, neki E, e, liberali mogu se tome protiviti. Dakle, to su inicijative. Mi imamo plan ponovo pozvati e, do predsjednika Timmermansa. Do sada je naša suradnja bila jako dobra, ali vidjet ćemo kako će se nastaviti. Hvala vam na ovome što ste napravili. To je bilo vrlo korisno i nastavimo radi dalje. Hvala George Mercedes. Ja bih se htjela vratiti na pitanje identifikacijskih e, dokumenata ili osobnih iskaznica. Jer bih voljela shvatiti koji bi zapravo bio cilj takvih dokumenata. Mi već imamo europski identifikacijski dokument, to je recimo zdravstvena iskaznica koja nam omogućuje da se liječimo Mm, u bilo kojoj e, zemlji članici Europski, Europske unije. I europsku putovnicu koju izdaju mm, nacionalne države, ali to je putovnica koja ima isti, e, dakle svugdje je isti format i on je zapravo europski. I sad mene zanima koja bi tu bila razlika. Europska Eh, identifikacijska, eh, europski identifikacijski dokument koji bi zamijenio one nacionalne ili bi to bio jedan jedinstveni oblik koji bi vrijedio i na europskoj i na nacionalnoj razini i čemu bi točno služio na primjer za potpisivanje europske građanske inicijative to bi bila jedna velika prednost dakle građani bi se mogli identificirati i potpisati inicijative poput Europske građanske inicijative ili druge inicijative koje će se razvijati tokom vremena. I takav bi dokument mogao e, poslužiti. O tome smo razgovarali kad smo govorili o izbornom zakonu. Mogao bi, pomo e, poslužiti za glasanje u, e, na europskim izborima. I na taj način bi se riješio problem sa glasanjem kada recimo živite u drugoj državi od one u kojoj glasate. Tako da e, trebalo, takav bi dokument trebao imati jedan e, sadržaj, elektronski sadržaj. Dakle, to ne bi trebao biti dokument koji vas samo identificira, već koji vam pomaže da e, da činite određene stvari a zatim e, mogla bi, mogao bi takav dokument poslužiti i na platformama za raspravu, na primjer, to je jedno pitanje. Zato što steče se dojam da ljudi, e, da ponekad, dakle uvijek onih istih stotinjak ljudi sudjeluje u svakakvim aktivnostima, dok drugi ne. Ako se sve te stvari mogu napraviti, onda mislim da, mislim da ima smisla naraditi na tome. Ali ja mislim da bi to trebala biti jedna jedinstvena, jedni, e, jedna, jedan jedinstveni identifikacijski dokument. A prednost bih vidjela u tome, dakle da je to elektronska isprava koja bi vam omogućila čitav niz stvari koje morate obaviti. Ali ne vidim koji bi onda bio problem e, sa državama jer ovakva bi isprava ponudila neke dodatne mogućnosti u principu ne bi e, promijenila ništa kad je riječ o pripadnosti jednoj državi recimo. Dakle, građani bi pripadali e, svojoj državi i Europskoj uniji. Tako i je, mislim, situacija i dan danas. Hvala. Prije nego što vam dam riječ, nastavila eh, bih eh, o jednom pitanju. Za vrijeme krize mi smo reagirali na mnoge elemente krize tako što smo nacionalne eh, ovlasti prenosili na europsku razinu. Govorili smo o nacionalnim interesima, ali je puno reformi dovelo do kvazi federalnih ili centraliziranih rješenja, što znači da sve više trebamo demokratski legitimitet e, u Europi koji bi proizlazio iz Europskog parlamenta. U Europi nedostaje taj osjećaj. Dakle, bez da kreiramo europski identitet za građane, jer svako se identificira s nečim sa državom, regijom, gradom, ako ne olakšamo odnosno ne unaprijedimo taj osjećaj za europske interese u identitetu građana, onda Europski parlament nikad neće postati izvor legitimiteta za europske građane. Dakle, govorimo i o e, sudjelovanju e, putem interneta i o glasovanju i o, e, o iskaznicama. Dakle, dopustite da stvorimo e, taj europski identitet a tek onda će europski parlament moći kreirati taj legitimitet dakle sada dajem riječ panelistima odnosno sada vama dajem riječ a onda ću dati panelistima dakle ovo je zadnja e, šansa da se javite za riječ hvala ja ću komentirati ovo pitanje mislim da će na ostalo druge e, reagirati. Kada je riječ o pitanju e, osobne iskaznice, ako me pitate kao građanke koja prilično puno putuje, iako radim i živim u istoj državi ja sam državljanka u ovom trenutku ja e, vidim e, da je to privlačno ali to je drugačije od zdravstvene iskaznice jer zdravstvena iskaznica ne dokazuje identitet ja vidim e, da je privlačno to učiniti E, e, da imamo na primjer europsku putovnicu ili vozačku dozvolu kod putovnice korist je da sve što se radi na europskoj razini da se e, stvori taj dvostruki karakter to E, e, je kao parazit na međunarodnom e, standardu dakle za putne isprave to je svuda u svijetu prihvaćeno ali osobne iskaznice su nešto drugo no da se vratim na povezivanje toga sa ulogom Europskog parlamenta potencijalno. Ono što sad imamo u ugovoru je pravna osnova e, koja bi e, trebala povezati e, isprave kojim se dokazuje identitet sa slobodnim kretanjem ja se s vama u potpunosti slažem da bez obzira na ono što se bude događalo s nacionalnim demokracijama na razini Europske unije obzirom na izmjene koje su unesene i u ugovore i druge, e, doista postoji potreba da se stvore te veze i da e, se stvori osjećaj da ljudi to razumiju ali Neovisno o izlaznosti na izbore u svakoj pojedinoj državi članici, koja je vrlo različita od države do države, e, oni su još uvijek statični građani, a razmišljati o europskim građanima kao statičnim građanima je najveći izazov, jer njihovi kontakti sa svakodnevnom praksom europske integracije nisu tako veliki e, u usporedbi sa nama ovdje koji sudjelujemo u tom razgovoru ljudi su osjetljivi na neke stvari gdje ovo može propasti kada je riječ o E, iskaznici e, to su i vrlo složena pitanja. Gospodin Treksel, želim reagirati e, na taj potencijal stvaranja identiteta tehnologijom. Istina je da tehnološke inovacije općenito, a internetsko glasovanje e, osobito mogu dovesti do kolektivnog entuzijazma e, za unapređenje političkog tijela u kojem netko živi u Estoniji e, vidimo da se država opisuje kao e Estonija i e, veliki broj građana e, stoji iza takve inicijative digitalne izgradnje države, a internetsko glasovanje je dijelom toga i Estonci koji žive u inozemstvu su dosta ponosni na to pa kad bi Evropska unija predložila dobro funkcionirajući sustav elektroničkog glasovanja na kontinentalnoj razini, to bi bio popriličan uspjeh i neki evropljani bi mogli biti ponosni na njega, ali ja sam e, spomenuo da bi moglo doći i do napetosti između suvremene evropske razine i manje suvremene nacionalne, regionalne ili lokalne razine gdje bi moglo doći do problema. Ono što znam za sigurno je da kreiranje internetskog glasovanja na europskoj razini da bi to postalo simbolom tehničkog napretka i alatom koji će e, osnažiti identitet to neće puno promijeniti kad je riječ o stvaranju europskog identiteta e, to će možda imati mali pozitivan učinak ali tu postoji velika opasnost kaosa ako nešto krene po krivom no to je u stvari borba protiv simptoma umjesto liječenja bolesti koja je zadesila građane Europe kad je riječ o identitetu. Ja radim za ICAS i imamo e, centar e, Dakle, mi smo jedna od organizacija civilnog društva koja pozdravljamo ono što ste postigli i e, mi također e, e, želimo vršiti, vršimo pritisak na Timmermansa da podrži tu legislativu. Mi se slažemo da je riječ o političkoj volji. Tehnologija postoji već deset godina Postoje neki problemi kao e, te digitalne e, različine, ali sigurna sam da će se one u budućnosti smanjiti. Kada je riječ o Europskoj građanskoj inicijativi, ja razumijem što brine komisiju, ali važno je dati građanima prostor gdje mogu izraziti ono što ih muči. Ja sam vidjela u Finskoj da građani osjećaju, smatraju da se njihov glas čuje. E, oni opet ne postignu svoj konačni cilj, ali ako im se jasno kaže zašto nije postignut konačni cilj, ako dionici i političari mogu opravdati zašto nije postignut e, e, konačni cilj, oni će još uvijek smatrati da je crowdsourcing način da se ojača demokratski život. Kada je riječ o europskom identitetu ako razmišljamo o digitalnoj demokraciji mislim da bi elektronička eh, iskaznica mogla eh, osnažiti eh, dakle kada bi svaki građanin imao elektroničku iskaznicu e, osobnu iskaznicu moglo bi se e, uključiti u kompjuter e, vidjeti što radi njegov lokalni političar ući u neku platformu gdje se skupljaju ideje ako ta osobna iskaznica može, e, e, može učiniti odgovornom osobu koja komentira, onda bismo time ograničili spam, jer e, ćete onda paziti što pišete na internetu. Tako da mislim da budućnost može otvoriti brojne mogućnosti. Puno hvala, mislim da Ne, on samo pokušava odugovlačiti. Ne, ne, imamo još jednu točku dnevnog reda, moramo s ovim završiti. Puno hvala. Dakle, ovo još uvijek nije konačna verzija, ali pokazuje da će ovo biti niz vrlo korisnih studija za naš rad. Stoga vas, vam zahvaljujem na sudjelovanju i u ime onih koji nas slušaju preko interneta zatvaram ovu točku dnevnog e, reda i prelazim na sljedeći e, dio a to je mišljenje koje je pripremio e, Georgi Šeplin o uspostavi mehanizma Europske unije za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava. George, odmah ti dati riječ. Um, Hvala vam. Nema nas baš puno, a i oni koji su ostali, mislim da manje više znaju o čemu je ovdje riječ. Parlament je prošlog lipnja u svoju rezoluciju kojom traži parlament da se analizira e, mehanizam za vladavinu prava, time se bavi odbor LIBE, a ja radim e, mišljenje za odbor za ustavna pitanja. E, u odboru Libe su nas mm, pozvali, zamolili da pripremimo dokument o tome kakvu bi ulogu trebao imati, to jest kakvu bi ulogu trebali imati parlamenti. I mm, imali smo jako dobru raspravu i na temelju te rasprave sam e, pripremio ovo mišljenje. Dobili smo amandmane, e, razgovarat ćemo o tome sa izvjestiteljima u Sjeni i mislim da do 20. travnja ćemo sa time završiti. E, temeljni argument kojeg sam predstavio u ovom mišljenju jest da cijeli pojam vladavine prava je klimav, nemamo pravu definiciju što vladavina prava za, zaista jest i e, moramo krenuti prema zajedničkoj kulturi ljudskih prava u kojoj će značenja biti e, dakle barem bliska, neće nikada biti jedinstvena, identična. A naravno e, e, to se mora provoditi u svim zemljama članicama i ne možemo imati dobre ili loše zemlje članice. U ovom trenutku nemamo pravne osnove, nemamo pravno obvezujući mehanizam. Dakle, što čini parlament, što čini komisija. E, vijeće svake dvije godine održava raspravu o e, tome. Jako je važno da se uspostavi konsenzus između e, institucija Europske unije i zemalja Europske unije kako bi demokracija i vladavina prava i temeljna prava dakle bili pravilno definirani i na to se zapravo koncentrira najveći dio mojeg mišljenja a to je da nacionalni parlament i europski parlament uz suradnju vijeća Europe moraju poticati neprestanu raspravu i razgovarati o tome što se događa. I moramo naravno osigurati da svi govorimo o istome. Stoga sam ja iznio nekoliko preporuka. Mehanizam, uspostava tog mehanizma, to će onako doći iz odbora LIBE. i na to mora paziti odbor LIBE, da se moraju koordinirati različiti instrumenti i mehanizmi koji već postoje. Ako se budu previše e, udaljili, sve će ovo postati besmisleno. Zatim imamo ideju pakta, e, koja je došla od izvjestiteljica iz odbora LIBE, Sophie Veld. Dakle, pakt svih institucija Europske unije i nacionalnih parlamenta E, da se provodi dakle, godišnji ciklus o ljudskim pravima, već imamo takve druge cikluse, i da se organizira e, godišnja konferencija, to bi trebala biti jednodnevna, e, jednodnevna konferencija u organizaciji ovog parlamenta. Ono što je možda malo teže, ali moramo dakle, imati jasne definicije, je dakle da definiramo i e, postavljanje ciljeva kako bismo onda mogli mjeriti ostvarivanje tih ciljeva. Eto, toliko o mom mišljenju i veselim se vašim e, amandmanima. Hvala Đorđi, a sada da čujemo gospodina Pereiru u ime e, socijalista. Hvala vam. Ja bih zahvalio gospodinu Šopsenu na njegovom radu i na njegovom prijedlogu. Slažem se da je najbitnije ići prema zajedničkom razumijevanju vladavine prava i šteta je da je to još uvijek u ovoj fazi to e, jedan od najvećih problema. Trebali bismo tražiti novi konsenzus i kad razgovaramo o mehanizmima moramo nastojati izbjeći e, opasnost da politiziramo e, ovo nasljeđe legalnost. Što se tiče preporuke o paktu između europskih institucija i nacionalnih parlamenta, te e, o uspostavljanju ciklusa, godišnjeg ciklusa za ljudska prava, mislim da je to vrlo interesantan prijedlog. To znači da bismo učinili nešto konkretno u pravom smjeru, omogućilo bi nam da definiramo godišnje ciljeve koje bismo onda kasnije mogli pratiti i pratiti dakle ispunjavanje tih ciljeva, a sve bi to trebalo e, nadopuniti godišnjom raspravom i parlamentarnom raspravom o demokraciji, vladavini prava i temeljnih prava. Zatim moramo nadograditi e, e, dijalog koji se već vodi u Vijeću za opće poslove te e, sviđa mi se ideja o neformalnom trijalogu između europskih institucija. No kad je riječ o raspravi o europskom mehanizmu ovaj prijedlog sadrži ocjenu da je članak 7 u principu neupotre, i posljedica toga je da Unija nema e, pravno obvezujuće mehanizme u ovoj fazi. Prijedlog također spominje da bi trebalo preporučiti uspostavu mehanizma Europske unije e, prema uvjetima koji se meni čine malo nejasni. Ovdje stoji da bi taj novi mehanizam trebao uključiti sve e, relevantne dionike i da bi tražio promjenu e, ugovora. Mislim da bismo trebali e, dalje poraditi na tom prijedlogu kako bi bio u potpunosti razumljiv. I na kraju, mislim da postoji referenca na okvir vladavine prava, to je spomenula još komisija 2014. godine u svojoj komunikaciji i mislim da je to sročeno malo birokratski. Tako da Europski parlament e, uzima na znanje okvir za vladavinu prava. Okvir za vladavinu prava je u principu jedina stvar koja funkcionira. Možda bismo ipak trebali malo nešto više onda o tome reći jer Europska komisija sada koristi taj e, poznati članak 7 u najpoznatijem slučaju, slučaju Poljske. I mislim da bi e, parlament trebao učiniti e, nešto više nego samo reći eto, uzima na znanje da takav mehanizam postoji. Ako ne budemo mijenjali ugovore, onda moramo vidjeti E, što imamo među postojećim mehanizmima i što toga treba unaprijediti. Eto, toliko e, od mene u ovoj fazi i siguran sam da možemo e, raditi zajedno i da ćemo doći do dogovora o ovako važnoj temi. Hvala, Kristos Konogonas. Ne želite? želite? Kostas ne želi govoriti, Teri da. Dobro, izvolite. Mogu li još samo nešto reći o e, raspravi koja je netom završila o e, identifikacijskom dokumentu? Ja sam to vrlo strastveno rekao e, gostima našim koji su tu bili, ali mislim da bi stvarno bilo bolje da imamo identifikacijsku europsku identifikacijsku ispravu. Zato što građansko je nešto što dijelimo, a identitet je nešto što bi moglo dovesti do pojedinih e, nesuglasica i neslaganja. Hvala vam gospodine Šeflin. Mislim da ste predstavili tek prvi korak vašeg rada, vašeg prijedloga i mislim da ćemo doći do e, nekakvog e, sporazuma. Tekst je poprilično nejasan. I Europska unija se suočava sa pravnim e, problemima na primjer, članak 7 se nije nikada koristio. O tome samo razgovaramo, ali u principu ništa se konkretno ne događa. Teško je pokrenuti e, ove druge mehanizme za kršenje e, propisa, jer nema sekundarnog zakonodavstva. I članak 7 i komisijin okvir za vladavinu prava. E, dakle za to je nadležan isti akter, što je također teško. Komisijna komunikacija o uspostavi okvira za vladavinu prava nema pravno nije pravno obvezujuća i sadašnje praćenje nije dovoljno učinkovito iz različitih razloga koje mogu objasniti, ali to nije sada potrebno. Stoga smatram da bi bilo dobro da se okrenemo snažnijem političkom dijalogu. No cilj bi trebao biti da imamo nepristrano i stručnu redovnu ocjenu. Trebali bismo uspostaviti mehanizam kojim će se spriječiti kršenje vladavine prave i temeljnih prava. Dakle, moramo imati mogućnost da reagiramo i iz tih razloga smatram da bismo trebali predvidjeti neka rješenja. Poput, na primjer, komisija bi trebala podnijeti prijedlog o uspostavi mehanizma Europske unije o demokraciji, vladavini prava i temeljnim pravima. To je alat za provjeru sukladnosti sa sporazumima i poveljama koje su potpisale zemlje članice. Primarnu ulogu bismo trebali dati Agenciji za temeljna prava Europske unije koja bi trebala provoditi nepristranu godišnju ocjenu o provedbi vladavine prava i temeljnih prava i to u, okvira, u okviru i iznad europskih prava. Trebali bismo uspostaviti Kopenhašku e, komisiju, ko što stoji u izvještaju Tavariš, i uspostaviti e, pravno obvezujući mehanizam kojim ćemo ispuniti postojeće e, jazeve. Jer u suprotnom, samo pišemo pjesme. Ovo sada govorim, dakle, humoristično. Ja volim poeziju, ali ako budemo zakone i politiku zamijenili poezijom, mislim da to neće dobro završiti. Ja smatram da moramo e, osnažiti naše mjere, a ne prepustiti ih dobroj volji i e, naravno moramo najoštrije osuditi one koji krše propise koje donosimo. Tako da ako budemo mogli uspostaviti bolje, snažnije e, mehanizme, mislim da ćemo e, napraviti dobar posao. I rekli ste 20. travnja. Spomenuli ste 20. travnja, no nije mi jasno zašto. Mislim da ćemo o tome glasati 20. travnja. Dobro, o tome ćemo još e, razgovarati i pokušati pronaći e, najbolji datum. E, Mercedes, izvolite. Ja razumijem kolegu Šepflina. Slažem se kad kaže da članak 7 ugovora o Europskoj uniji da je gotovo neiskoristiv. No, moj je dojam da idemo prema teškim vremenima u kojima će kršenje ljudskih prava, e, temeljnih prava i demokracije E, biti česti. Ja se bojim da će takvi slučajevi biti sve češći. Stoga se ne možemo ograničiti samo na ovo e, što ste rekli, baš kao što su rekli kolega Kavras i Pereira. Moramo inzistirati na tome da već kad imamo ugovore i odredbe da se onda to i provodi tražiti od komisije da nam pojasni e, ne možemo puno stvari učiniti pravno obvezujućima ali između ničega i pravno obvezujućega e, ima dovoljno prostora i dovoljno ono, koraka kako bi se išlo prema e, snažnim obvezama da se, poštuje teme, da se poštuju temeljne vrijednosti demokracije i ljudska prava. Stoga mislim da moramo osnažiti naše mišljenje. Vidjet ćemo što će reći nadležni odbor. Ali svakako bismo morali osnažiti naše mišljenje i tražiti da što se može učiniti kako bi članak 7 bio obvezujući i kako bi pravila koja smo tražili od zemalja članica da poštuju, da se to stvarno i, dakle, pravila koja smo tražili da se poštuju u trenutku kad su zemlje ulazile u Europsku uniju, da tražimo da se ta pravila i dalje poštuju. Tako da moramo tražiti od nadležnog odbora da ocijeni e, da li je problem u tome što nemamo dobrog zakonodavstva ili je ugovor dobar ili ako nije da kada za to bude prilika da zatražimo izmjenu ugovora. No ja sam uvjerena da e, uz postojeće propise možemo, to jest uz postojeći ugovor možemo puno toga napraviti i bez promjena. Vidjet ćemo kako će kolega Šeflin to e, sročiti nakon rasprave ili kroz e, amandmane. Ali mislim da bismo trebali izraziti malo snažnije mišljenje o tome. Hvala vam. Hvala, Đorđe, Želiš li ti sada nešto reći? Da. A imam, mislim, nekih pet minuta. Nadam se da neću iskoristiti sve to vrijeme. Da, slažem se. To je pošteni komentar da neke od preporuka su nejasne i no, postoji ograničenje koliko ja mogu napisati, a i kroz amandmane moguće proširiti ovo mišljenje. Što se tiče izmjene ugovora, bilo da je to na dnevnom redu ili ne, bez izmjene ugovora neće biti ni pravne osnove. E, mi možemo govoriti o snažnim kontrolama, to je u redu, ali to znači politički pritisak a to opet izlažemo se riziku politiziranja onog što bi trebao biti pravni proces. Spomenuli ste Tavariš. Tavariš je pao upravo u tu zamku. On je trebao biti mm, usredotočen na svih 28 država članica, a na kraju je susredotočio se samo na Mađarsku i naravno mađarska e, vlada ga stalno, daje veto na njega. Pa trebate čuti što neki od mojih e, birača misle o tome. Definitivno nije e, omiljen, to vam mogu reći. U tom smislu mislim da je tovariš bio greška jer je bio previše usredotočen na jednu konkretnu zemlju. I to me opet dovodi nazad do okvira. Ja sam pročitao ovu dokumentaciju. Okvir koristi pojam sustavni rizik. A ko će definirati sustavni? Komisija. Na kojoj osnovi? a to je politička osoba, nije pravna osoba, da bi bila univerzalno prihvatljiva svih sa sve 28 država članica mora biti pravno definirana i zato je potrebna izmjena ugovora, mora se o tome raspravljati vrlo detaljno oko toga što je prihvatljivo. Spomenuli ste na agenciju za temena prava, ja, to je u redu, dok oni nadziru i donose e, izvješća, no ako rade bilo što više od toga, onda će se to politizirati. Možete li zamisliti da neko iz agencije za temeljna prava bude ispitivan prema ovim odborom? Pa to nije njihova uloga. Oni su tu da ispituju podatke. Možda oni nisu prava agencija u tom smislu. Možda se njihov djelokrug može promijeniti. Što se tiče poštivanja propisa, pa da, to je nešto što se može nadzirati i na kraju krajeva ja ću vrlo rado E, dobiti vaše amandmane i sastaviti nešto što će biti malo dulje, snažniji dokumenti i tako dalje. No, nisam baš optimističan da se ulaže puno truda u ovo bez izmjene ugovora. Ne znam kad će biti sljedeća konvencija, ali mislim da je to nešto na što se trebamo usredotočiti, a osim toga e, mislim da e, Sofi to savršeno razumije da je ovo priprema e, terena za nešto što će se dogoditi kasnije. Hvala. Evo na kraju samo želim spomenuti da vam nudimo 23. ožujak kao rok za amandmane. To je više od jedan dana. Srijeda, sljedeći tjedan. Srijeda prije nego što idemo na odmor za uskrs. I E, u 30. E, e, svibnja je glasovanje u Libeu, no neki misle da će se to možda odgoditi, pa će možda glasovanje u Avko biti 30. svibnja. No, ako će biti potreban dodatan sastanak u Strasburu radi glasovanja, možemo to učiniti. Glas, završno razmatranje amandmana i glasovanje možda može biti na isti dan. Vidjet ćemo u krajnjoj liniji možemo organizirati ekstra sastanak u Strasburu u svibnju. Evo time zaključujemo, završavamo ovaj sastanak. Britanski ministar ne dolazi, znači ne, sutra se onda nalazimo u 9.30 na sastanku koordinatora. 9.30 umjesto u 9. Ja ću predsjedati. Hvala.